Dear colleagues. Dragi kolege, pričekali smo neke od zastupnika, no sada je vjerojatno vrijeme da krenemo sa sastankom odbora ENVI. Prva točka dnevnog reda je samo usvajanje dnevnog reda. Ako nitko nema ništa protiv, možemo usvojiti dnevni red bez izmjena i dopuna. Druga točka, priopćenja predsjednika. Moram najaviti otkazivanje sjednice 23. rujna koja se trebala održati poslje podne. Imaćemo samo sastanak koordinatora koji će se održati od 15 do 16.30 imamo i izvanredan sastanak sa predsjednikom konferencije COP21. Održat će se u četvrtak 29. rujna ujutro u Strasburu. Tada ćemo sa 29.10. Eh, I razgovarat ćemo sa predsjednikom cop 21, a zatim i sa ministrima vezanima uz eh, klimatske promjene. Sada bih samo želio reći da imamo prijevod na 20 jezika. Nemamo estonski, latvijski i galski. Ovaj će se sastanak prenositi i elektronskim putem, a materijale ćete moći naći na internetskim stranicama. Po prvi puta E, ćemo sada čuti priopćenja predsjednika u vezi s preporukama koordinatora od 3. rujna 2015. godine. Elektronskim putem ste to priopćenje zaprimili i ako nemate primjedbe možemo krenuti dalje. Krećemo na četvrtu točku dnevnog reda, a to je transparentnost, pouzdanost i integritet institucija Europske unije. Kao što znate, imamo izvješće AFKOA, a mi smo izradili mišljenje. Danas ćemo govoriti o nacrtu toga mišljenja. Odmah ću dati riječ izvjestiteljici Nesi Childers, našoj kolegici. Evo, kolegice Childers, izvolite, recite nam koji je stav izvjestiteljice. Zahvaljujem evo mi smo sada u pravom trenutku da o ovom razgovaraju. Budući da je Junckerova komisija ostvarila napredak u nekim područjima koja trebaju osigurati transparentnost, pouzdanost, i integritet institucija EU-a. Recimo, imamo sastanke povjerenika i glavnih uprava sa interesnim skupinama i to treba poboljšati. To je nešto za što je zainteresiran i ovaj odbor. Govorim o sastavu stručnih skupina koje nude stručne, tehničke ili znanstvene ili pak pravne savjete komisiji kada god predlaže ili mijenja propise Europske unije, pogotovo kada se radi o okolišu i javnom zdravlju. Prošle godine je bio pravi tenutak da komisija pokrene ispitivanje sastava stručnih skupina i zbog toga već sada vidimo da komisija najavljuje da su u tom smislu potrebne um, um, potrebna poboljšanja u pogledu odabira tih stručnjaka. To se isto tiče i stručnjaka koji osobno trebaju sudjelovati u radu stručnih skupina. To je nešto čime želimo e, očuvati pravila koja su na snazi i ne želimo da se ponovi ono iz 2010. a to su kronični problemi sa manjskom informacija i manjkom uravnoteženosti u sastavu skupina. Stručne skupine su neprestano sastavljene tako da imamo previše lobista, previše ljudi iz korporativnog miljeja i koji u osobnom svojstvu sudjeluju u radu skupina morali bismo unijeti strukturne promjene i mehanizme koji će na regulatornim e, poslovima komisije pokušati izdvojiti interese korporativnog sektora. Komisija bi trebala e, primijeniti prave e, kriterije putem kojih ćemo razlikovati gospodarske i neekonomske interese. I to je nešto što bi trebalo postojati u cijelim, u e, općim upravama u cijelosti. Isto tvrdi i ombudsman. Sve službe komisije trebale bi imati jednake kriterije koji će se primjenjivati, a ne kao što je to sada slučaj da imamo ad hoc kriterije. Jednako tako došlo je dva puta u protekciju protekle dvije godine do zamrzavanja proračuna za rad stručnih skupina. Moramo se štititi od sukoba interesa. Moramo davati izjave o e, sukobu interesa te predavati svoje potpune životopise. Isto se odnosi i na dokumentaciju i e, zapisnike sa sastanaka skupina. Možemo učiti od Svjetske zdravstvene organizacije i njezine Međunarodne agencije za istraživanje raka. Tamo postoje e, stručnjaci koji se e, bave savjetovanjem, ali oni svoja stručna znanja mogu dijeliti tako bez da se narušava pravilo sprečavanja sukoba interesa. To je nešto što je iznimno važno. Budući da želimo da specijalizirane agencije Europske komisije i sama komisija moraju surađivati sa malenim brojem stručnih ljudi, ali oni moraju biti nezavisni. Kada je riječ o duhanskoj industriji i o propisivanju na razini EU-a, imali smo nekoliko problema sa spremnošću Europske komisije da se ponaša sukladno konvenciji o duhanskim proizvodima Svjetske zdravstvene organizacije. Što se tiče pet točke 5, točka 3 i, i provedbenih um, propisa, konzorcija za ocjenu prehrambenog lanca i u tom smislu je to važno. Što se tiče sporazuma o sprječavanju krijumčarenja i komisijinog e, ponašanja u kojemu ona nije htjela otkriti što se događa u tome konzorciju je nešto što dokazuje da se sektor ne, ne ponaša sukladno međunarodnim pravilima i propisima. A mi se zapitajmo na koji način te propise primijeniti u Europskom parlamentu. Radi se o nekim od najvažnijih pitanja i ja se veselim tomu što ćemo moći o tome razgovarati. Veselim se jednako tako i e, pre e, prijedlozima ovoga odbora koji bi trebao povećati e, povjerenje javnosti u rad institucija EU-a. Puno vam hvala. A sada izvjestitelji u sjeni. Ne mogu vidjeti predstavnika EPP-a. Imamo li nekoga iz EPP-a ovdje? Želi li se netko javiti? Gospođo Jirling u ime ECR-a, izvolite. Hvala vam. Evo, Govorim u ime gospodina Dezmekera koji je bio izvjestitelj u smjeni, ali nam se danas nije mogao pridružiti. Ja ću vam pročitati što vam je želio reći. Zahvaljujem eh, gospođi Childers u čijem mišljenju imamo izvrsno polazište. U nekim stavcima, poput drugog stavka o članstvu u skupinama i petog članka o okvirnoj konvenciji o duhanima koji jesu prihvatljivi, drugi e, bi paragrafi mogli biti izmijenjeni ili pojašnjeni. E, želim reći tri ključne napomene danas. Prvo, želim ponoviti da moramo imati obavezan registar transparentnosti koji je u stvari obvezatan za sve institucije EU-a. Drugo, slažem se sa izvjestiteljem, trebamo stroge kriterije na, e, kojim, na temelju kojih ćemo imenovati e, sastav e, skupina. Jednako tako podržavam prijedlog da se osnuje posebna specijalistička skupina ljudi koji će sudjelovati na, u radu vezanom uz rak. Jednako tako ne želimo biti prerigidni u pogledu zahtjeva za nezavisnošću. Jednako tako želimo oprez kada je riječ o e, savjetima vezanima uz znanost, posebno kada znanost ima alternativne rezultate. Moramo pokušati ponderirati e, određene dokaze. Komisija ne bi trebala biti preplašena reći ono što želim. E, želim predložiti nekoliko amandmana i radujem se tome što ću surađivati sa izvjestiteljicom i izvjestiteljima u smjeni u sklopu AFKOA. Eto, to je bio e, dopis e, izvjestitelja u smjeni. A ja bih osobno sada željela reći nešto drugo. Ovdje se ne radi samo o lobistima iz duhanske industrije. Moram reći da postoji lobisti iz nevladinih organizacija. To još nije spomenuto, a mislim da bi trebalo biti uključeno u sve dokumente o transparentnosti i savjete o sastavljanju propisa. Hvala. Puno vam hvala. A sada u ime zelenih gospodin Stajs. Izvolite. Hvala vam gospodine predsjedniče. Ispričavam se prevoditeljima, govorit ću na engleskom jeziku jer e, gospodina Javora. Evo imam njegov govor pred sobom. Gospodin Javor vam je želio e, poručiti sljedeće. Pozdravlja ova izvješća kao što to obično biva, imamo lobiste, interesne skupine radi koji stalno odgađamo rješavanje nekih vrlo važnih okolišnih pitanja i pitanja vezanih uz javno zdravlje. Ako netko želi da Europska unija bude zdravo mjesto koje je održivo, e, trebao bi se baviti ne samo prijedlozima propisa, već i postupovnim pravilima o tome na koji način se propisi donose. Integritet e, službenika europskih institucija i njezinih institucija kao takvih e, treba ovisiti o transparentnosti. Moramo se zaštititi od različitih interesa i na adekvatan način upravljati sukobom interesa. Jednako tako to bi trebale biti glavne dvije Um, stvari o kojima će razmišljati svaka osoba koja se bine za okoliš. Jednako tako trebali bismo razmišljati i o zdravlju i o okolišu i o sigurnosti hrane. Gospodin se također slaže s time da bismo trebali na primjeren način riješiti ovu temu koja je od iznimne važnosti ovom odboru. Um, oni koji izrađuju propise morali bi se voditi za znanstvenim dokazima, i jednako tako znanstvene dokaze koristiti kao glavnu strategiju u borbi protiv visoko profiliranih lobista. Mi imamo nadležnost i mislim da bismo naglasak trebali staviti upravo na znanost. Nisu sve teme pokrivene izvješću za Envi. Možda ovaj odbor nije taj koji treba mijenjati kodeks ponašanja i postupanja. Moj kolega zbog toga želi da usvojimo selektivan pristup. Postoje i neke stvari za koje stručna skupina nije nadležna, niti je ovaj odbor nadležan. Moramo međutim govoriti i o jednakomjernoj zastupljenosti konkretnih interesa u članstvu skupina. Jednako tako, svi bi trebali prijaviti sukob interesa postoji e, vrlo velika neravnoteža u korist lobista i privatnih interesa, umjesto onih koji se bave društvenim interesom i širom slikom stvari. Kolega također predlaže da bi ovaj odbor trebao formulirati svoje mišljenje o ovim temama. Svi oni koji se bave e, okolišem i zdravljem mnogo e, češće nego ne se bave upravo time da se moraju boriti sa korporativnim interesima. Mi kao zeleni vjerujemo u to da bismo trebali naći sigurne načine putem kojih ćemo dati glas onima koji svoj glas nemaju i možda bi upravo ovu temu trebalo uključiti u mišljenje odbora. Evo, to je kolega Javrs želio proručiti preko mene. Puno vam hvala u ime FDD-a, gospođa Evi. Hvala gospodine predsjedniče. i mi se slažemo sa prijedlogom koji je e, kolega izložio. Želim sada reći nešto o onome što su stručnjaci u stručnoj skupini otvorili kao važne teme. Postoji lobistički pritisak kojemu smo svi izloženi, posebno mi, zastupnici Želim govoriti i o transparentnosti u pogledu pristupa dokumentaciji od strane građana i državljana Europske unije. Dakle, mi smo u sklopu svoga pokreta zatražili pristup dokumentima i informacijama o rashodima povezanim sa različitim kompanijama koje su bile uključene u e, željezničke projekte. Mi do dana današnjeg nismo dobili te dokumente. Prema četvrtom članku e, konvencije TEN 1049 iz 91. Takve se informacije e, kad kada ne objavljuju zbog različitih interesa ili zaštite privatnosti ono što želim reći je sljedeće. Postavlja se pitanje što na kraju ima prevagu, interes malobrojnih ili mnogobrojnih državljana kada je nužno osigurati transparentnost i zbog toga bi taj članak trebalo tumačiti na taj način, a ne u sukobu sa sukobom interesa. Kada govorimo o projektima koji se financiraju iz sredstava Europske unije, to je također važno. Željeli bismo da se i ta tema uključi u ovo izvrsno izvješće. To je iznimno važno radi pravilnog upravljanja sredstvima građana Europske unije. EU projektima bi se trebalo upravljati na primjeren način. I sada još jedna tema, a tiče se postupka vezanog uz kršenje propisa. Postoje neki slučajevi kada niti građani niti mi iz institucija nemamo pristup toj dokumentaciji, dokumentaciji vezanoj uz kršenje propisa. Mislim da to treba poboljšati. Eto, to bi bile teme koje želimo uvrstiti u tekst. Hvala, a sada gospođa Dorlano. Hvala predsjedniče. E, e podupirem ovaj nacrt mišljenja, e, slažem se sa svime što se u njemu kaže. Moramo spriječiti sukob interesa e, od strane lobista koje jako utječu na političke odluke. E, e, moramo inzistirati na transparentnosti. Žao mi je što se ne pocrtava vanjska politika i monetarna politika u ovom mišljenju. E, e, koji puta reagiramo histerično na e, ruski embargo, a na drugim stranama smo onda vrlo mlaki. Da li je to transparentno kada kažemo da se ne smije otkrivati dokumente o TTIP-u jer se skupine još nisu dogovorile u hodnicima kada e, dužnosnici iz Luksemburga aplaudiraju e, zabrani e, pritoka izbjeglica. I to treba naći mjesta u ovakvom mišljenju. o toga to od nas očekuju naši sugrađani. Hvala. Thank you very much. Hvala vama. Želi li još netko možda uzeti riječ? Čini mi se da se nitko ne javlja. U tom slučaju dajem riječ komisiji. Samo malo, gospodin Klaus. Evo, izvolite, možete nam dakle u ime komisije objasniti stav o ovom nacrtu mišljenja. Hvala, gospodine predsjedniče. Čujete li me? Komisija podržava većinu, ako ne i sve prioritete koji su zacrtani u prijedlogu mišljenja. Smatramo da je postojeći okvir ipak dovoljno dobar za okvir u sklopu kojeg možemo djelovati. I ako to niste znali, to je okvir koji je obvezujući i koji je donijela Europska komisija. To je okvir koji obvezuje sve službenike i dužnosnike Europske komisije. Evo sad kada sam to rekao, želim vam također poručiti da smo otvoreni prema poboljšanjima sustava. To je i prvi potpredsjednik u odgovoru ombudsmanu izjavio 29. svibnja. Evo sada nekoliko primjera ovoga o čemu govorim. Kada se registrirate kao član stručne skupine komisije, treba ćete ući na popis registra koji ćemo voditi od početka sljedeće godine. To će biti novi registar koji će na novi način smještati različite vrste članova stručnih skupina. Na novi način ćemo kategorizirati i sukob interesa te područja politika na kojima rade i to će biti registar koji će biti mnogo transparentniji od onog kojeg danas koristimo. Još jedan podatak o tome registru. Oni članovi koji zastupaju zajedničke interese ili članovi koji zastupaju nevladine organizacije biti će vrsta članova koji se upisuju u registar transparentnosti. Samo tako moći će biti dijelom skupina za komisiju. To je eto jedan novitet koji ćemo uvesti u budućnosti. Odnositi će se i na članstvo u postojećim skupinama i u budućim stručnim skupinama. Ovo je vrlo važna novost a postoji još jedna. Uvest će se obavezni tečajevi prije ulaska u članstvo. Mi danas imamo natječaje koji nisu obvezujući, a u novom sustavu ćemo imati obvezatne natječaje. Natječaje za stručnjake koji će sudjelovati u radu stručnih skupina. I treća novost o kojoj vam želim nešto reći, a ranije je već spomenuta, vezana je uz inovacije detaljnih informacija o upravljanju sukobima interesom u Europskoj uniji za nove članove stručnih skupina. ćemo definiciju sukoba interesa, značenje pojma sukoba interesa, a osim toga ćemo za sve koji se žele javiti na to mjesto, bilo da zastupaju organizacije ili opće interese, e, uvesti ćemo dakle posebne formulare sa izjavom o sukobu interesa. Tu će morati navesti interese koje zastupaju, stručna znanja koja posjeduju, područja na kojima djeluju i tako dalje. Komisija će procijeniti svaki taj formular i na temelju procjene istoga će se donijeti odluka je li nečije e, sudjelovanje prihvatljivo ili ne. Jednako tako, to će sve biti objavljeno na internetu. Kada je riječ o tim stručnim skupinama, valja reći još nešto nešto. Moramo uravnotežiti sastav skupina. Komisiji je iznimno važno da imamo uravnoteženu zastupljenost stručnih znanja i područja djelovanja među svim sudionicima. Ali to ne može biti aritmetički riješeno. To priznaje čak i ombudsman. Dakle, moram kristalno jasno reći, a to vidimo i u smjernicama. Moramo imati uravnotežen sastav područja djelovanja, interesa, zemljopisnih područja i spola. Ali uvijek naglašavam koliko god je to moguće. Koliko je moguće, dakle. U proteklih nekoliko godina imali smo neke zastupnike koji su govorili o nedostacima u zastupljenosti članova u određenim skupinama. Mi smo se u tim slučajevima odlučili bilo za poboljšanje situacije ili za to da te informacije jednostavno nisu bile na mjestu i da se nije radilo o neuravnoteženoj zastupljenosti. Dakle, mi smo sa ombudsmanom sve proučili, detaljno proučili i moram vam reći da je u nekim skupinama stanje mnogo drugačije od onoga što svi ili većina vas misli. I dalje ćemo postupati e, na osnovu individualnih prijava i rješavati pitanje od slučaja do slučaja. U prijedlogu mišljenja piše da komisija smatra da ima dobar sustav koji za sada funkcionira. Mi mislimo da to jest tako i da imamo sustav u kojemu možemo pozivati neke stručnjake na sudjelovanje. I zadnje što želim reći vezano je uz agencije. Eto, podsjećam vas da je komisija zajedno sa agencijama 2013. godine izradila detaljan vodič za sve agencije putem kojeg se procijenju situacije sukoba interesa mogu vam reći da postoje različite agencije. Naime, neke agencije daju informacije komisiji radi donošenja odluka, a onda imamo agencije koje su samo observatoriji i one koje same po sebi djeluju. I u tom smislu sukob interesa treba odgovarati njihovom radu. Zato je komisija i osmislila smjernice o sukobu interesa. Agencije su nezavisne pravne osobe i sada ih pozivamo sve da počnu primjenjivati e, sukladno svojim konkretnim uvjetima rada ove smjernice. Hvala. Sada zatvaramo našu diskusiju i dajem riječ opet našoj izvjestiteljici. Hvala lijepa. Čisto par riječi onima koji su sudjelovali u ovoj raspravi. Pitanje nevladenih organizacija. Sve nevladine organizacije sudjelovama, ovo je dakle za osobi koje je govorila i ime konzervativaca. Može to mišljenje koje oni imaju, ali mislim da postoji razlika između privatnih i javnih e, interesa. Ja ću reći nešto i o tome. Ja ću se ovdje isto obratiti gospodinu Stazu, osobi koja je govorila u ime izvjestitelja zelenih. Mi smo otvoreni naravno tim referencima po pogledu kodeksa ponašanja i što se tiče duhanskog lobija. Sve je to istinito. Posebno ta ideja da kodeks ponašanja mora postati jedna ravnoteža između privatnih i, i javnih interesa nije se naravno ruži često kad govorimo o ovim javnim i privatnom aspektu i to se mora uzeti u obzir. E, jer tu uistinu imamo što se tiče javnosti tu veliku borbu protiv korporativnih interesa. A što se tiče duhanske industrije, dakle ti užasi u pogledu rada s javnosti te katastrofe, e, vezano isto tako se smjernice konzorcije za ocjenu prehrambenog lanca, nam pokazuje dakle što tu može se biti pogrešno. Meni se čini da tu ima pogrešnih stvari i ta ravnoteža između javnog i privatnog je je jedno od najvažnijih pitanja koje moramo tu e, pojmiti i to je nešto što obvezujuće to nije pitanje neke, nekakvog aritmetičkog zadatka, dakle da to vidimo kao nekakvo oduzimanje. Ali hvala vam lijepa, naravno, komisiju vodi to što mi želimo određene izmjene, ali nisu još došli do te točke i situacija je dalje u istinu ozbiljna i stvari se ne odvijaju na onaj način koji bi trebali. Bilo tko tko je radio sa stručnim skupinama ili koji je radio na nekim dosjejima gdje se radi o interesima dakle e, javnog zdravstva i e, lobija privatnih e, strana svjesni se toga da su tu nevjerojatna sredstva koja stoje na E, raspolaganju ovoj privatnoj industriji. Ja sam sigurna se tu nešto i može učiniti, nije to čisto stvar e, aritmetije. Hvala vam lijepa. Zahvaljujemo i vama. Moramo biti svjesni dnevnog e, reda. 29.9. se mogu dati amandmani. 9.11. će se glasati u odboru, u AFKO-u u siječnju 2016. Sad možemo to e, zaključiti i preći na sljedeću točku dnevnog e, reda. E, to je jedan prigovor što se tiče pravila 106 u pogledu produžetka razdoblja koje dozvoljava dakle produljenje roka valjanosti aktivne tvari glifosata. Katarina Konečna u ime GUEA je izvjestiteljica i ona će e, nam objasniti koji je tu prigovor. Hvala lijepa. Dobro jutro kolege. Prijedlog komisije što se tiče dakle ovog dijela se odnosi na produljenje roka valjanosti i to što se tiče e, 450, uredbi 450 godine 2011. i tu se prije svega to odnosi na glifosat. glifosat. I e, E, samo e, društveno institut za istraživanje se pojedinih stvari je to utvrdilo, e, je smjestilo glifosat u kategoriju 2a i radi se tu u stvari o jednom pesticidu koji postoji diljem svijeta i dakle upravo Međunarodna agencija za istraživanje raka je specijalizirana na tom području i u srpnju ove godine su u svom izvješću rekli da glifosat je vjerojatno kancerogen e, za, po ljude. I još 2011 i je komisija odobrila produženje tog roka valjanosti. Sad tri godine kasnije bi komisija uistinu trebala e, biti u stanju pravovremeno iznijeti svoje izvješće i na taj način precijeniti situaciju i vidjeti e, kakve su opasnosti pozdravlje kada govorimo o ovoj tvari. Što se nastiče tu nema nekih relevantnih e, argumenata koji bi dalje dozvolili tu e, tvar, odnosno pesticid, jer kada govorimo e, o zdravlju, to je vrlo važno pitanje, a komisija ili EFSA nam moraju sada konačno ovdje izneti određeno vrednovanje, s obzirom na to da već postoje provedene analize. I 31.12. ističe dakle ta dozvola za korištenje te tvari, a ako i dalje produ, produžimo taj rok, To je vrlo važno pitanje. Dakle, mi smo ovdje u odboru se već borili u istinu protiv mogućih problema u smislu dakle nekih endokrinih poremećaja i stoga mislimo da dopuštanje te e, substance i drugih e, tvari je nešto što ne bismo smjeli e, produžiti. I ja mislim da mu istinu trebamo podržati ovu izjavu kako komisija države članice bi to uistinu mogli uzeti u obzir pri svojim budućim odlukama. Jer tu se ne radi samo o tome da se sada recimo to odobrenje produži za idućih šest mjeseci, radi se uistinu o tome da moramo imati vrlo jasno stajalište kojim ćemo izvršiti pritisak na komisiju države članice kako bi ove vrlo opasne tvari konačno bile dobro proanalizirane i na kraju krajeva i zabranjene. I stoga vas molim za vašu podršku jer postoje određena e, znanstvena nesigurnost i stoga tu moramo koristiti načelo predostrožnosti, tu se radi i o ljudima i o životinjama i o okolišu i mislim da nam je svima stalo do toga. Anja Fazer, kolegica iz kluba zastupnika, bi isto tako rado samo željela nešto reći. Evo, zahvaljujem i nadam se da ću imati vašu podršku. Dobro. Sada imamo javljanje za riječ. Gospođa Girling. Da. Ali imam isto tako službenog izvjestitelja u sjeni. E, dakle, može bi trebao prvo on nešto reći, ali ja bih. Da, ili ako želite, dobro, ja ću sada govoriti. Par komentara. I ja sam pažljivo sada proučila ovu studiju i u toj studiji je navedena, dakle je studiju IARC-a, Međunarodne agencije za istraživanje raka i tu je navedeno vjerojatno. I kao što znamo, ta tvar je nešto što se trenutno proučava, odnosno procjenjuje i do kraja godine bi trebala biti gotova ta studija i traži se dakle da se na šest mjeseci produži taj rok valjanosti kako bi se to uistinu moglo dobro učiniti kako bi to postalo dijelom izvješća. Što se tiče našeg stajališta, dakle to je provedbeni akt, mi tu nemamo nikakve ovlasti, čisto možemo iznijeti naše stajalište, želimo da se e, i dalje time pozabavi a tu ne vidim nikakvog smisla, jer mi smo, i tako znamo da se tom temom trenutno netko bavi, dakle tu se vrše analize, mm, e, EFSA tu vrši analizu i oni će izvijestiti o tome. Ovo nije nešto, dakle, što neki kažu da je to e, mogućnost da sad mi iskažemo naše mišljenje, ovo je čist to jedno administrativno pitanje, želi se dodatno vrijeme kako bi se moglo napisati dobro i točno izvješće. I kad čujem fraze poput toga sad, sad bi se konačno trebali pozabaviti time, kao, što se da, kao da se do sad nitko nije bavio glifosatom. To je e, jedna od najviše testiranih e, tvari i bilo je puno, puno testova tijekom svih ovih godina E, a upravo ovo što radi IARC e, je samo jedna od najnovijih e, studija. Dakle, evo čisto reći, kao što je gospođa Connection rekla, da bi se trebali konačno time pozabaviti i zabraniti to, barem je to bio prijevod, evo možda to nije potpuno potpunosti točno. Ne radi se tu o tome, nije naša uloga da mi sad jednostavno uđemo i zabranimo nešto temeljem jednog izvješća. Naša je dužnost, ja mislim da se pozabavimo znanstvenim dokazima i to na taj način koji nam dozvoljava da zadržimo našu vjerodostojnost i za budućnost kako bi uistinu imali dobre studije, dobro razmatrane i temeljem toga onda donijeli odluke. I mislim da ovaj e, prigovor to jednostavno e, ne čini, jer kad pogledate izvješće IARC-a, e, što imamo tu? Ne postoji nikakva procjena rizika čisto se promata ta izloženost razine e, ljudi ne bi trebali biti izloženi, da to je dio analize, a to nije nešto definitivno. I mislim da je potpunosti pogrešno. Ne mi koristimo taj postupak koji mi ne možemo koristiti, jednostavno to ne ide u nekom određenom pravcu, čisto kako bi na taj način ugrozili našu vjerodostojnost e, našeg odbora. Mislim da bismo to trebali odbiti. Hvala, Peter Lize. Hvala lijepa. I ja bih rekao da imamo službenu izvjestiteljicu ili izvjestitelja u sjeni. Mislim da bi trebalo sad o ime Pučana prvo govoriti izvjestiteljica u sjeni. Problem je što nemamo listu izvjestitelja u sjeni. Dobro, evo izvolite, dajmo vam riječ, gospođo Bilaj. Hvala predsjedniče. E, hvala Peter što si e, napomenuo da sam ja izvjestiteljica u sjeni EPP-a. E, mnogo je već ređeno od kolegice o tome i mislim da moramo biti vjerodostojni. Moramo pričekati sve analize i zaključak EFSE prije no što zauzmemo stajalište koje je zauze izvjestiteljica moramo pričekati nekoliko mjeseci e, e, kako bismo isto tako dočekali zaključke IARC-a koji klasificira e, glifozad kao vjerojatno kancerogen. Da zauzmemo ovakovo stajalište koje je predloženo u izvješću, mislim da skačemo pred rudo i da bi to bilo sasvim kontraproduktivno. U svakom slučaju e, nećemo slijediti ono što je predloženo u ovom izvješću. Hvala. Thank you very much, Mr. Potts. Hvala lijepa, gospodin Potts. Hvala. Ja podržavam gospođu Konečnu i ovaj prigovor. Dakle, s jedne strane se možete složiti sa argumentima koje smo čuli od kolegice Judith Gerling. Ja razumijem njene argumente i slažem se da se već godinama procjenjuje i analizira ta tvar, je još od 2012. E, u stvari znači da dosta kasnimo. S druge strane bi vjerojatno isto tako mogli razgovarati o dosta toga što je nejasno kada govorimo recimo o Njemačkom federalnom institutu i njihovoj procjeni. E, vi vjerojatno znate da je Njemačka bila zemlja izvjestiteljica u vijeću, a nitko ne zna tko je autor e, E, tog izvješća tog tijela e, koji je odbor odgovoran. Dakle, sve što se tiče glifosata se može vrlo lako pobiti. Zašto ja ovo podržavam? Ne samo iz razloga koje je gospođa Konečna spomenula. Mislim da bi bilo dobro kad bi odbor za okoliš zaustavio da e, sance prodjeli taj rok valjanosti. Oni to čine kod gotovo svih pesticida. A pa još iz 2008. imamo jedan program e, kojim je svrha toga e, da se 88 pesticida koji su zabranjeni odbri da se stavi na tržište nakon pregovora i ko i komisiji se prijeti da bi ih se e, moglo zasuti sa sudskim tužbama E, dakle, to odobrenje glifosata je već nešto što se produžilo u 2012. I sad opet 2015. U stvari industrija ima slobodan izlazak na tržište bez osiguravanja toga da se radi o sigurnim pesticidima. Dakle, ponekad se treba izvršiti određeni pritisci kako bi se ove ilegalne prakse zaustavile. Ja ću osobno e, podržati i uistinu podržavam e, snažno ovaj prijedlog. Hvala vam lijepa. Gospodin Precel. Hvala lijepa. Glifosat je jedan proizvod, dakle jedne kemijske reakcije između fosfora triklida i formalehida gdje se zna dakle da izaziva rak, barem kod ovog drugog dijela, a glifosat vjerojatno izaziva rak, pogotovo rak dojke, rak kože i slične vrste raka. I isto tako e, ometa enzim koji je odgovoran za sintezu estrogena, što znači da opet utiše na hormone čovjeka. I kad govorimo o tome da li je to dokazano ili nedokazano, onda bih vas tu želio uputiti na to da imamo i odgovor, odgovornost prema potrošačima i to na taj način ako postoje nekakvi visoki rizici koji možda nisu sigurni da bi ih trebali izbjeći. Tu se radi o vrlo velikim rizicima po zdravlje ljudi, pogotovo za nerođenu djecu i za djecu koje se doje e, jer majčinom mlijeku e, su isto tako utvrđeni dosta velike rizici kada govorimo o maloj djeci. Stoga mislim da nema smisla taj rizik produživati za daljnjih pola godine, već duže vremena mi to radimo i mislim da smo mogli međuvremenu već puno toga više znati, e, da smo e, htjeli, da smo htjeli jasnije doći do nekih, e, brže doći do nekih jasnijih podataka. Ja to vidim nešto drugačije nego moja kolegica gospođa Gerling. Mislim da je dosad ako se kaže da to vjerojatno izaziva rak, e, dakle i da se tu e, zaustavimo na ovo mjesto. Ako utvrdimo da ta vjerojatnost e, e dakle nešto što nije jasno, ako to utvrdimo kroz neka bolja istraživanja, onda to možemo opet dozvoliti. Stoga mogu samo danas u istinu vas pozvati na to da glasamo za ovo izvješće. Hvala lijepa, gospođa Müller. Gospodine predsjedavajući, zahvaljujem vam. Ova rezolucija miješa dvije stvari. S jedne strane imamo jedno tehničko pravno pitanje da li komisija u stvari time nadilazi svoje nadležnosti u pogledu tog e, prijedloga da se e, na šest mjeseci produži e, ova mogućnost korištenja pesticida. Onda čisto jedno sadržajno pitanje da li glifosat i drugi pesticidi temeljem nekih znanstvenih E, dokaza ili e, bi trebalo možda zabraniti ili ne. Ono što bi mi trebali ovdje učiniti je trebali bi utvrditi da e, je komisija ovdje pravno dobro djelovala u skladu sa uredbom o pesticidima i to je uredba iz 2009 već i da je i ovo produžetak od šest mjeseci bila jedna nužnost kako bi moglo uistinu znavostno provjeriti E, to pitanje. Nakon jednog razdoblja deset godina kada je to bilo dozvoljeno, šest mjeseci ne predstavlja ništa dramatično po mom mišljenju. Mi znamo da Europsko tijelo za nadzor sigurnosti hrane e, tek krajem listopada mogu iznijeti svoje mišljenje budući da je tek e, IARC u srpnju E, donekle iznio svoje vrednovanje. Kada govorimo o ovom procesu vrednovanja koji slijedi kroz države članice i komisije, oni neće moći dovršiti svoj rad do kraja prosinca. Stoga sam ja za to da se e, odobre ove tvari do sredine iduće godine, dakle da se produži taj rok kako ne bi sada odjedanputa došlo do abruptnog sprječavanja e, prodaje tih tvari na tržištu. E, kada govorimo o glifosatu i rizicima i odluci o e, dopuštanju, to trebaju i dalje činiti e, stručnjakoci koji rade u EFSI i državi članici. Mi ne bismo trebali miješati ova dva pitanja i stoga ja ovu rezoluciju neću moći podržati u ovom postojećem obliku i čisto onome što je rekao kolega prije mene majčinim mlijekom koje je opterećenjem glifosatom E, ja ne poznam jednu bebu koja pije 3000 litara mlijeka dnevno. Hvala lijepa. Gospodin Ozling ima riječ. Dragi kolega, ni ja to ne poznam, ali e, e, u Njemačkoj proučavanja pokazuju da je glifozat nađen u majčinom mlijegu i to je svakako opterećenje za sve ljude i to je činjenica. E, kako to ocjenjujemo? O tom se radi. U posljednjih nekoliko godina je glifozad e, e, postao neškodljiv. Moram iskreno reći što se tiče BFR-a e, i tu imamo žestoku debatu o tome e, da je e, to istraživanje ARC-a malo e, upitno. Mm, e, pisma znanstvenika u raznim časopisima tu nam se koža ježi od toga. Prema tome tu postoje snažne sumnje. Sada se nadamo, iskreno govoreći, da će EFSA E, napraviti jedno razumno ocjenjivanje i istraživanje. I stoga podubirem e, one koji, ka, e, kažu da trebamo i podatke svjetske zdravstvene organizacije. A, ali nije dovoljno da kažemo da glifozat je tu moramo povući posljedice, a posljedica može biti, to je jasno, a ako zajedno dođemo do rezultata da se ocjenjivanje mora ponovno provesti, onda, onda e, tu substancu treba maknuti sa tržišta. E, bez sumnje je tako. E, ljuti nas kao zelene da još čekamo još pola godine. E, to ću progutati jer se nadam e, da ćemo dobiti podatke i od svih nadležnih organizacija. I onda treba doći do zabrane. To je za nas potpuno jasno. Ne, nećemo se ovdje prepirati o tome kako se koristi glifozat on ima i ogromnu, ogroman učinak na bioraznolikost. To je dodatan faktor i, to. Nadamo se da će kod novih analiza i ocjena e, da ćemo onda dobiti e, potvrdu naših bojazni o tom o opasnosti ove substance i da će ona biti zabranjena. Gospođa Hevi ima riječ. Hvala lijepa. Ja u potis, potpunosti podupirem prijedlog kolegice Konečne. Mislim da je beskorisno čekati i odlagati odluku. Imamo brojne regije u Europi koje već zabranjuju e, tu substancu. Naprimjer, Bolzano ima e, apsolutnu zabranu e, korištenja te substance na javnim površinama. Mm, prodaju ga privatne kompanije. Imamo podatke koji se mogu pobiti možda, ali čak i sumnja na toksičnost glifozata E, nas mora navesti na, razmišljanje i e, moramo suspendirati korištenje e, te substance. Ovo odlaganje je nevjerojatno. Mi tek sada raspravljamo o tome uključujući i oznake Moramo uh, obavijestiti korisnike kakvu opasnost glifozat uh, predstavlja, uh, mislim na Italiju gdje imamo mm, povećanje korištenja te substance ali imamo i mnogo eko farmi e, koje ga uopće ne koriste. Prema tome imamo i drugih načina zaštite bilja. Prema tome treba e, ići prema zabrani. Gospođa Dornaro, hvala lijepa. E, moramo izvršiti našu misiju kontrole. Pozdravljam također produženje e, e, koje se predlaže u uvodnoj izjavi e, u drugom slučaju imamo endokrine smetnje. Mislim da ne smijemo uključivati i druge substance jer ovaj je proizvod e, već dodan popisu. Moj jedini cilj ovdje je da osiguram javno dobro. Stoga podupirem ovo nasrt mišljenja. Hvala lijepa. Peter Lizer ima riječ. Hvala lijepa predsjedniče. Ja bih se posljedično e, htio e, nadovezati na e, ono što je rekla kolegica Gerling i juli. Imamo znanstvene izjave, a komisija želi ove razne izjave nekako spojiti i izvršiti točnu analizu. Mislim da je to smisleno. Pažljivo sam e, e, slušao gospodina Hojzlinga. On je uvjeren da ako EFSA i komisija to detaljno ocjene, doći će do zabrane. Nisam siguran, ali e, moramo dati šest mjeseci tijelima da izvrše rečenu analizu. Rasprava o odluku e, e, Saveznog instituta za istraživanje rizika, e, to je nadležno tijelo za to, tam je studija poznata, ali uobičajeno je kod znanstvenih analiza da imamo stotine znanstvenih priloga, da ih se analizira a, a, uzimaju se u obzir i pisma čitatelja, to je znanstvenika u znanstvenim časopisima. E, to je međutim samo mali e, komadić u ovom mozaiku. Ne bih to precijenio. Mm, e, svjetska zdravstvena organizacija ne e, pocijenjuje rizike, ona vrlo često izriče zabrane i rekao ako um, bi e, također i institut za procjenu rizika je vrlo odgovorno tijelo i ako dobijemo mišljenje e, od njega onda to moramo uzeti e, zaista ozbiljno. Kad gospođa Evi kaže trebamo potpuno novu poljoprivredu, to je temeljna rasprava koju ovdje možemo voditi, ali to ne možemo postići unutar tri ili četiri mjeseca gospođa Konečna i drugi žele da dođe do zabrane u sljedećih nekoliko mjeseci. Mislim da u, u tom razdoblju ne možemo uvesti ekološku poljoprivredu u Europu. E, Europska e, komisija, tu moram nešto reći. Savezni institut za istraživanje rizika nije poznat po tome da E, prežurno e, dolazi do nekih odluka oni su na primjer imali jedno ograničenje e, za glifozat koji se koriste sa takozvanim mrežnim sredstvima. To je POE, talovamin, POE talova mini i tu je BFR rekao e, tu glif, glifozat u primjerenoj količini ne predstavlja opasnost. Ali ovi mrežna, ova mrežna sredstva jesu rizična. Htio bih rado čuti od komisije je li o tome razmišljala. I, tu, I to treba ozbiljno shvatiti. Mm, mislim da ne trebamo poduprijeti ovu rezoluciju, ali trebamo temu produbiti, trebamo um, trebamo pozvati predstavnika svih spomenutih tijela i to još jednom pažljivo razmotriti. Hvala. Hvala lijepa. Uh, gospođa kamp ima riječ. Hvala kolege. Uh, od, od, od kako je glifosat uve, uveden na tržište, on je bio kontroverzan. Imamo jednu staru uredbu, ocjenu od, iz 2001. Istragu je izvršila kompanija Monsanto E, shvaćam da su kolege e, kritične kad se govori o e, analizima IARC-a, međutim moramo biti kritični i na sve, sva istraživanja industrije pesticida, istraživanja koje recimo financira Monsanto. Nezavisne studije su također vršene na glifozatu one gledaju učinke glifozata na ljudsko zdravlje i okoliš. E, izgleda da e, mnogi ljudi znaju, e, poznaju studije e, ali glifozat vjerojatno jeste karcinogen. To je zaključak svih ovih studija. To ne treba olako shvatiti. To je vrlo ozbiljna stvar. Dakle, vjerojatno je karcinogen. E, e, e u 18 evropskih zemalja e, su istraživanja pokazala da 44% stanovništva ima tragove glifozata u tijelu. Također je e, proučavana i voda. 25 e, e, uzoraka vode su imali previše visoke koncentracije glifozata, što može biti karcinogeno. A to više ne možemo tolerirati. Važno je stoga da parlament e, pošalje jaki signal u, i to sada. Neki su članovi e, sugerirali da moramo čekati i, mm, žele glasati protiv nacrta rezolucije e, i dati komisiji više vremena. Komisija međutim već imala dosta vremena. Ne smijemo slati krive poruke komisiji šest mjeseci da se e, ocjene studije i ARC-a i svjetske zdravstvene organizacije. Ne smijemo zaboraviti predsjedniče da e, sa svim ovim kritičnim studijama koje su pred nama uvijek e, moramo imati follow up studije EFSE i EFSA je uvijek odgađala te e, e, studije. Kako dugo bi, tre, bismo trebali čekati? E, mi trebamo zaštićivati okoliš za naše sugrađane. To je misija parlamenta. Komisija želi još više vremena, to nije prihvatljivo moramo se držati načela predostrožnosti. E, s tim na umu e, ne možemo produžiti rok valjanosti za glifozat. E, vrlo malo znamo o kombinaciji glifozata i drugih kemikalija koje postoje u okolišu, u vodi i tako dalje. Ovi kokteli mogu biti vrlo, vrlo štetni glifozat se mnogo koristi u kombinaciji sa DVD-om e, e, koji također e, može biti karcinogen i može biti disruptor hormona. To znamo iz rata u Vjetnamu. Te dvije substance se koriste zajedno kao pesticidi za GMOE da, za zaštitu GMO-a. E, e, znanstvenici i liječnici to dobro znaju. Stoga e, po, predlažem da se deve i D također zabrani. Obje ove substance treba povući sa tržišta. Stoga pozivam komisiju da demokratski pozivamo komisiju da zaštiti okoliš, e, zaštiti okoliš i ljudsko zdravlje. E, gospođa Somer ima riječ. Hvala lječe. E, hvala lijepa. Ne znam kako to EFSA i Evropska komisija definira definiraju. Priključujem se onima koji tu imaju rezerve i e, mislim da je ovo e, malo e, prebrze. Prebrzo, mm, glifozat je jedan od najvažnijih pesticida. Uvijek je tako, doza odlučuje o tome je li nešto otrov ili ne E, dakle pesticid e, znam možemo se i kod pljevljenja korova e, ozlijediti institut za procjenu rizika je uvijek vrlo pažljiv i njegove studije treba shvatiti ozbiljno Mm, e, e, e, i tijela u Australiji, Brazilu i SAD-u su istog mišljenja. Oni smatraju da glifozat nije tako opasan kako to neki kolege i kolegice ovdje predstavljaju. Međunarodna institucija za istraživanje raka je kategorizirala glifozat kao vjerojatno karcinogen. To je E, e, zaključeno na osnovu pokusa sa životinjama. E, ne znamo koliko su doze bili, bile izložene te životinje. Da li je, ako je to tako kod miševa, da li je, je isti slučaj i kod ljudi. Ne znam o, jer e, da je zaključak jednoznačan onda ne bi postojala riječ vjerojatno karcinogen. E, moramo pričekati studiju EFSE. Glifozat se nikada ne prska u čistoj e, formi, u čistom sastavu. To je dodatak herbicidima koji se sastoje od raznih komponenata. Jedno od njih je glifozat ne želim pocijeniti e, opasnost glifozata, ali treba ga e, testirati. E, ima po, imamo dovoljno studija o, tomo, o tome. EFSA će napraviti konačnu analizu i dati nam svoje mišljenje na koje trebamo čekati. Kad bismo za onda bi neka druga sredstva došla u cirkulaciju. E, sredstva o kojima imamo još manje informacija. Mislim da je to još opasnije. E, stoga savjetujem e, suzdržavan. Paracelsus je već rekao doza čini otrov. Kod primjeronoj upotrebi, razumnom korištenju si mogu predstaviti da se glifozat e, može koristiti. Naravno, to treba istražiti. EFSA će nam dati primjeren savjet nakon što je obavila potrebne analize. A onda ako se uspostavi da je to tako opasno i karcinogeno, onda će se glifozat e, zabraniti. Ne smijemo dakle e, djelovati prebrzo. Hvala. Hvala, gospodin Jota. Hvala lijepa. Evo, svi govore o glifozatu. E, kad e, slušamo ovo što je rečeno, onda e, dolazimo do zaključka da trebamo pričekati, pričekati dodatne e, analize, trebamo pozvati stručnjake i to e, tematizirati kako bismo bolje rasvijetlili taj slučaj. Ja bih sve odgovorne u klubovima zamolio da se ne podijelimo danas popodne Jasno je, ako e, e, e, EFSA kaže da treba više vremena i da on još analizira znanstvene studije, onda je to jedna, stvar. ovo je drugo odlaganje koje stoji pred nama produženje roka valjanosti, a to nas ljuti kao parlamentarce. E, e, stoga ne znam gdje bi trebala ležati kompromisna linija. Mm. Moramo to e, raspraviti na sjednici koordinatora. Moramo saslušati razne stručnjake, javno to raspraviti. Vidjeti kakove posljedice ima glifozat nisam siguran, kao što sam rekao, što je pravi put. S jedne strane EFSA, e, Savezni institut za istraživanje rizika. E, ne možemo naravno pomesti pod tepih opasnosti, ali treba sve točno, točno ispitati, pa molim sve kolege iz klubova da dođemo do kompromisa jer ćemo onda imati i jače stajalište, a glas parlamenta će biti jači. E, vidjeti da li je to e, dobra ideja. E, izvjestitelji u sjeni se trebaju sastati i doći do kompromisa. Hvala. hvala, gospodine Florenc. Hvala lijepa. Kada smo govorili o moratoriju za neonikotin sam ja to odmah potpisao mislim da je to vrlo težak proizvod kroz glifosata. Još od 74. se govori o njemu, 20 godina se govorilo, o nema nikakvih problema, onda se opet kaže da je opasno. Onda... Mislim da je sada bitno da to još jedan puta provjerimo, stoga ću, ću se složiti s ovim da to odgodimo na šest mjeseci, ali čisto kao konvencionalan poljoprivrednik, čak ni ovih šest mjeseci neće biti dosta. Jer imamo čitav niz podataka, e, činjenice koje ćemo dobiti, kolega je već spomenuo, kako bi na kraju došli do cilja da se to možda zabrani. Možda će vjerojatno i doći do toga. I ali tu se radi o jednoj od e, najvećih tvrtki, dakle kemijskih, e, Monsanto kad e, se oni jave i kad oni krenu, dakle bit će jako opasno njima se suprotstaviti, dakle morat ćemo to oprezno učiniti. Ja poznam i njemačku agenciju i moram reći da E, ono što smo mi zabranili tijekom proteklih deset godina da je ta agencija i prethodno to e, vrednovala kao nešto što nije opasno. Dakle, tu se nalazimo kod e, zaštite bilja i sredstava za zaštitu bilja na jednoj potpuno nove prekretnici. Dakle, treba ćemo biti toga svjesni. Dakle, bitno je dakle da imamo jedan solidan temelj e, na osnovu kojeg ćemo onda moći donijeti jednu dobru odluku na kraju. Mm, recimo mom moj farmi je potrebno pet, najviše 10 litara e, proizvoda Roundup, a u sjevernoj Njemačkoj im treba 20 puta više. Dakle, taj mentalitet e, primjene tih tvari. To je ono što trebamo još jedan puta preispitati. E, jednostavno se trebaju smanjiti te e, količine koje se koriste. To bi već bio jedan jako dobar e, početak. Hvala lijepa. Thank you very much. Puno vam hvala. A sada gospođa Kadeba. Hvala lijepa. Pa samo kratko, nakon što je već puno toga rečeno, mislim da se tu radi o pitanju je li to pesticid ili herbicid. E, mislim da je pesticid jednostavno okrovni naziv za fungicide, herbicide, dakle ono što se prethodno navelo nije bilo baš u potpunosti e, pogrešno. Gospođo Zomer, ovo što ste vi rekli, ova doza je ona koja u stvari to čini e, otrvom a upravo je to i kolega rekao, mi uopće ne znamo koliko se toga koristi, uopće ne znamo dakle koliko toga ulazi u ljudsko e, tijelo, dakle ta praksa primjene je vrlo različita kao što smo upravo čuli, a ne postoji nikakav monitoring gdje bismo mogli utvrditi dakle što se tu s vremenom sve akumulira u ljudskom tijelu, a mislim da je to nešto što je vrlo važno u tom e, smislu kada govorim načelu predostrožnosti ja se mogu složiti sa zabranom glifosata, jer e, trenutno kada govorimo o našim saznanje znanjima, znamo da je to nešto čak ako i koristim, dakle na način kako to e, treba, čini se da je i to nešto što e, je ovisi o različitim vrstama tumačenja. Hvala. Gospođa Torres. Eh, a ver, el problema no es que este herbicida sea perjudicial para salud, que, que... Problem nije to da se radi o proizvodu štetnom za zdravlje. To svi znamo. Nije problem niti u tome što se taj proizvod koristi e, prilikom e, uzgajanja hrane. Radi se u stvari o tome da to šteti poljoprivrednicima. Govorimo o herbicidu koji proizvode velike kompanije i koji se primjenjuje u proizvodnji soje, kukuruza i sličnih kultura maleni poljoprivrednici nemaju mogućnost provoditi propise koji dolaze od ozgo. I tako se uvijek ponavlja ista priča. Mi gotovo da zabranjujemo proizvođačima hrane da na svojoj zemlji proizvode zdravu hranu. Želim postaviti pitanje komisiji. Na čijoj smo mi strani? na strani korporacija ili poljoprivrednika koji svaki dan rade na zemlji. Hvala vam. Prije no što predam riječ komisiji, želio bih samo na nešto podsjetiti sve kolege. Već smo riješili ovo pitanje 25. lipnja na sastanku koordinatora. Tada smo završili sastanak i zaključili da ćemo razmijeniti mišljenje sa komisijom, sa e, SZO-om i efs čim i će imati zaključne informacije. Eto, ovdje piše čim će imati te informacije. Mi se nadamo da ćemo te zaključne informacije imati u studenom. Tada ćemo s koordinatorima organizirati poseban sastanak sa predstavnicima EFSE, Svjetske zdravstvene organizacije i tako dalje. Oni će nam tada moći konkretno objasniti sve rezultate svojih istraživanja. A sada predajem riječ komisiji. Raspravu smo završili. Hvala vam što ste saslušali raspravu odbora, a sada nam možete dati svoje mišljenje. Gospođa Samon Bitteršov. Puno hvala gospodine predsjedniče. Da, ja bih se željela nadovezati na ono što nalazimo u rezoluciji, ali isto tako i na komentare koje sam upravo čula tijekom rasprave. Najprije moram naglasiti jednu stvar. Imamo vrlo strog okvir i propise o zaštiti bilja u Europskoj uniji. Gotovo najstroži propis na svijetu. Postupci koji su propisani uredbom su strogi, ali su i vrlo snažni i složeni. Nemamo samo jednu vrstu procjene ili evaluacije već je ona više struka i u nekoliko koraka. Imamo posjet u državi, javno savjetovanje, peer review postupak u suradnji s drugim državama članicama i zatim zaključke Europske agencije za sigurnost hrane. To je procjena rizika. Nakon toga procjenu rizika i zaključke Europske agencije za sigurnost hrane uzimamo u obzir. Taj cijeli proces je vrlo složen i zbog toga, zbog toga zahtjeva mnogo vremena. Što se tiče tvari koju nalazimo u provedbenoj uredbi i što se tiče produljenja roka valjanosti, e, moramo reći da se ovdje koncentriramo samo na glifosat. Potrebno nam je još vremena. To je nužno zato što moramo pričekati dodatne znanstvene informacije. Znamo da te znanstvene informacije postoje i od EFSME su tražili da ih pregleda. Zbog toga je došlo do daljnje odgode postupka vezanog uz glifosat. Postoje tu i drugi aspekti. Bilo je mnogobrojnih komentara na razini država članica tijekom postupka javnog savjetovanja broj istraživanja vezanih uz glifosat je ogroman i zbog toga je opravdano zatražiti još vremena. Mislim da je ključno zatražiti dodatno vrijeme za solidnu, dubinsku procjenu svih znanstvenih podataka jer se ovdje zaista radi o osjetljivom pitanju. Stoga moramo biti oprezni i dobro obaviti svoj posao. Upravo zato vjerujem da moramo pričekati i vidjeti dokaze koje ćemo imati na raspolaganju, a onda ih i e, dubinski proučiti. Što se tiče propisa o zaštiti bilja, postoji jedna odredba u kojoj stoji ako do zastoja dolazi zbog razloga van kontrole onih koji traže zaključak, komisija može tražiti dodatni rok i upravo to se u ovom slučaju dogodilo. Ja bih još nešto željela reći o budućim mjerama. Mi očekujemo da će EFSA svoje zaključke objaviti sredinom studenog. Zatim ćemo ih analizirati, obaviti raspravu sa upraviteljima rizikom u sklopu odbora i nakon toga ćemo izraditi prijedlog izvješća sa prijedlozima mjera. A ta mjera će biti nešto sasvim drugačije od onoga o čemu ovdje govorimo. Ta mjera se tiče ili toga da ćemo sve odobriti ili nećemo odobriti. Prema tome, još jednom ponavljam, u ovoj fazi produljenja roka ne govorimo o tome hoćemo li tvar odobriti ili ne. Govorimo samo o tome da nam je trenutno potrebno još vremena da bismo sve primjereno i dubinski ispitali. Odluku ćemo donijeti tek kasnije i to nakon objave EFSINih zaključaka i nakon što će osobe zadužene za upravljanje rizikom u svemu raspraviti i donijeti odluku. Očekujemo da će i za taj dio biti potrebno nekoliko tjedana ne očekujemo da ćemo konačnu odluku imati do kraja ove godine. To će vjerojatno biti početkom 2016. Upravo zbog toga komisija traži produljenje roka. Vjerujem i želim vas uvjeriti u to da sve vaše dvojbe i zabrinutost uzimamo ozbiljno. Želimo učiniti sve što je moguće kako bismo pregledali sve znanstvene podatke i kako bismo na kraju donijeli dobru, informiranu i opravdanu odluku. Želim odgovoriti gospodinu Lize vezano uz taloamine i P a tvar. To je tvar za koju smo također zatražili mišljenje Europske agencije za sigurnost hrane. Svjesni smo toga da možda kombinacijom glifosata i POA tvari može doći do novih posljedica. Željeli bismo da EFSA svoje mišljenje o POI objavi u isto vrijeme kada i mišljenje o glifosatu. Nadamo se da ćemo oba mišljenja zaprimiti brzo. Nadam se da sam ovime pojasnila sve i svima vam zahvaljujem na pažnji. Puno vam hvala na objašnjenju. Sada ću dati riječ sljedećem govorniku, a to je gospođa Konečna. Dakle, tu se naravno ne radi o tom razdoblju od šest mjeseci ovdje, dakle u ove raspravi se manje više radilo o tom e, produženju. Dakle, na više godina od 2012. komisija ništa nije učinila ni u iako smo mi kao zastupnici uvijek iznova spominjali tu problematiku, a mi imamo pravo dakle upućivati na taj problem. Ja mislim da sad će komisija, opet idućih nekoliko godina neće ništa poduzeti. I to je upravo taj razlog zašto smo mi predočili ovaj dokument koji je danas pred vama. Dakle, tražimo da podržite ovu rezoluciju, jer ovo nedjelovanje Europske komisije, dakle, nedjelovanje ESE i svih onih koji su odgovorni to jednostavno pogađa zdravlje svih ljudi. Svi su govorili o postojećim rizicima u pogledu glifosata, bilo po ljude ili po okoliš e, ili bio se. Svi smo svjesni toga da postoji taj rizik, ali umjesto da se pozabavimo tim problemom, postoje vrlo jak pritisak lobista i taj njihov pritisak u istinu djeluje. Sad možemo samo reći treba nam još jedna studija, još jedna, još jedna, ali mislim da mi kao Europski parlament, ja sam ovdje tek godinu dana, ali ipak smatram da to jednostavno nije prihvatljivo za nas kao parlament. Ja na taj način ne mogu biti odgovorna pred svojim građanima i građanima Europske unije, jer smo svjesni tog rizika. ali nismo baš sigurni kako će drugi reagirati na to. Oni koji prodaju glifosat, koji ga koriste i zato radije šutimo i kažemo treba nam još nekakva radionica, nekakve daljne studije e, i više vremena kako bi se još svime time pozabavili. Nemamo ništa protiv toga da dalje e, to istražimo, da se time bavimo e, i ja ću rado sa svima raditi, na tome trebamo kroz neku radionicu ili seminar pokušati nešto postići, ali usprkos tome moramo reći, e, tri godine se ništa nije događalo. I sad se opet želi produljiti to vrijeme. Ja ne želim da 2018. još uvijek tu sjedimo i čujemo opet iste argumente da se opet ništa nije dogodilo i da se onda opet kaže da dakle nadležne organizacije se tu još nisu izjasnile i da onda mi to opet produžavamo bez da nešto poduzmemo. Iako se sad može nešto poduzeti. E, zato smo vam predočili danas ovaj dokument i o njemu bi danas trebalo glasati. Bilo bi mi uistinu drago kada bi mogli glasati o tome. Jer građani u istini imaju pravo znati kakav stav tko ima prema ovom pitanju. Ne mogu zamisliti da bi sada mogli biti toliko neodgovorni da opet to sve produžimo na iduće tri godine. Iako znamo sve ono što znamo danas, da je glifosat e, štetan, da izaziva rak i da e, se odnosi za tako na zdravlje naše djeca, da opet ništa ne poduzmemo. Hvala. Odbor za glasovanje sastaje se danas poslje podne. Ako usvojimo rezoluciju, onda ćemo o njoj glasati u prvom tjednu studenog na plenarnoj sjednici. Krećemo sada na sljedeću točku dnevnog reda, razmjena mišljenja sa komisijom, ECDC-om i EFSom o kampilobakter bakteriji. Znate da se radi o jednom od glavnih problema koji trenutno imamo u Europi. To je tema koju su zatražile neki, zatražili neki klubovi zastupnika. Dajem riječ Andreji Hamonu iz ECDC-a da nam da uvodni govor. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče i dobro jutro svima želim zahvaliti na tome što ste ovu vrlo važnu temu uvrstili na dnevni red i što možemo imati razmjenu gledišta s komisijom. Ja ću vam sada predočiti neke informacije o bakteru. Najprije bih vam željela pokazati nešto o tome kako infekcija bakterom kreće. U više od 99% slučajeva ne možete biti svjesni zaraze kampilobakterom jer ne iskusite nikakve simptome. U slučaju da osjetite simptome, kod većine pacijenata to će biti meka stolica i visoka temperatura u razdoblju od 2 do 5 dana. Međutim, za to vrlo često nije potrebna liječnička pomoć. Najbitnije je osigurati razdoblje oporavka i nikakvih posljedica nema. No, u malom broju slučajeva dolazi do komplikacije, pod nazivom reaktivni artritis. Radi se o upali zglobova, a u još manjem broju slučajeva pacijent dobiva Guillain-Barré sindrom. Radi se o neurološkom poremećaju u kojemu doživljavate paralizu. U još manjem broju slučajeva dolazi do smrtne posljedice a evo nekih statističkih podataka koji su nam za sad poznati. Vjerojatno ne možete vidjeti ovo što piše na slajdu, ali voljela bih da ih kasnije pogledate. Dakle, što se tiče kampilobakterioze od 2008. do 2014. E, makar podaci iz 2014. još nisu validirani, možemo vidjeti o kojem trendu govorimo. Radi se o više od 200 tisuća slučajeva svake godine u sklopu unutar EU-a, a najveći broj zaraza događa se između lipnja i kolovoza. To je nešto što dosljedno vidimo u svim zemljama. Imamo mali Um, broj slučajeva uh, koji uh, su hospitalizirani i prijavljeni za ostale ne znamo da li završavaju hospitalizacijom. Od onih koji su nam poznati 43% u 2013. godini završili su hospitalizacijom. 2013. godine prijavljeno je 56 smrtnih slučajeva uslijed kampilobakterioze. U 2014. došlo je do 10% povećanja u usporadbi sa 2008. godinom, što znači da ovaj problem ne nestaje. Pogledate li dobne skupine zaraženih, možete vidjeti da se najčešće zaražuju godin, e, djeca u e, dobi od 0 do 4 godine. E sad, postoji pitanje, je li ovo najpogođenija skupina ili su roditelji male djece ti koji najčešće odlaze doktoru, a liječnici male djece najčešće uzimaju uzorak krvi i zbog toga imaju pravu dijagnozu. Bilo kako bilo znamo da dosljedno dolazi do porasta broja slučajeva i to je prema našem mišljenju pouzdan podatak. Mogu vam reći još nešto u što smo sigurni zbog toga što postoje obveze prijavljivanja u državama članicama. Što se tiče oboljenja koja uključuju proljev, e, moramo reći da ne znamo koji postotak takvih e, oboljenja pripada kampilobakteriozi. Moramo se osloniti na informacije koje su nam dostupne. Imamo informacije o svim infekcijama, simptomatskim i asimptomatskim, gdje vidimo da 0,83 infekcije imamo svake godine u EU po osobi. To znači da je gotovo svaka osoba pogođena. Što se tiče simptomatičnih infekcija, procjene su da ih ima oko 2,4 milijuna godišnje. Molim vas da se ne držite samo ovih brojki. Naime, one ovise o procjenama i o pretpostavkama te istraživanjima na temelju kojih postavljate te pretpostavke. Naravno da imamo istraživanjima o simptomatičnih infekcijama, a neki tvrde da bi to moglo biti i 9 milijuna ukupno. Što se tiče zdravstvene njege u slučaju kampilobakterioze, Nama su poznati neki slučajevi hospitalizacije, ne znamo koji broj ljudi sa ovom zarazom ode liječniku opće prakse. O tome i nemamo informacije. I zatim imamo vrlo malen broj prijavljenih slučajeva, a broj prijavljenih slučajeva je 66 na 100 tisuća stanovnika, što je 220 tisuća godišnje. Postoji dakle, kao što vidite na slajdu, velik postotak e, slučajeva zaraze koji nije prijavljen. Ja sam se sa ECDC-om složila da vam govorim o rezistentnosti na ciprofloksacin, antimikrobni lijek. Dakle, govorim o posebnoj vrsti antibiotika i s lijeve strane na slajdu možete vidjeti najčešću vrstu kampilobakterije, a to je kampilobakter jejuni. S desne strane je kampilobakter koli. Plavom bojom je označena rezistentnost u ljudi, a naranđastom bojom rezistentnost u brojlera, odnosno jednodnevnih tovnih pilića. Što se tiče antibiotika ciprofloksacina, vidite da je rezistentnost u oba slučajeva vrlo, vrlo visoka. Ipak vidimo da je e, temeljna rezistentnost na ovaj lijek još uvijek niska. Evo, ukratko mogu vam reći da imamo trend povećanja kampilobakterioza, Godišnje se prijavljuje 200.000 tisuća slučajeva, što je samo vrh ledena brijega. Procjene pokazuje da imamo 2,4 milijuna slučajeva godišnje. 420 milijuna infekcija na godišnjoj razini, ako uključujemo i asimptomatske infekcije. Ja vam trenutno ne mogu dati e, sve podatke, ali ako želite mogu vam detalje reći tijekom odgovora na vaša pitanja. Jednako tako utvrdili smo visoku razinu rezistentnosti na fluoroquinolone, odnosno konkretno ciprofloksacin i da imamo korezistentnost na eh, antimikrobne lijekove od kritične važnosti. Što se tiče ECDC-ovih aktivnosti, postoji jedna studija koja je pokazala da su antacidi, odnosno lijekovi protiv kiseline u želucu, povezani sa kampilobakteriozom. Međutim, korelacija ne znači kauzalnost ni u kojem slučaju i zbog toga se sada upravo istražuje postoji li kauzalnost. Jednako tako vrlo blisko surađujemo sa Europskom agencijom za sigurnost hrane. Naime, da bismo uspjeli kontrolirati određene patogene, moramo surađivati. Nitko to ne može učiniti sam i nužna je suradnja. Hvala. Thank you very much. Now... Hvala lijepa. Sada dajem riječ gospođi Vini Mesec koja radi Biokontamu, dakle na jedinici EFSE. Hvala lijepa u ime Fse ću govoriti o pojavama kampilobakterije i to kod brojlera, dakle pilića brojlera, to su oni pilići koji se tove za proizvodnju mesa. Nakon toga ću nastaviti govoriti dakle o prisutnosti te bakterije kod pilića i e, isto tako o pojavama kampilobakterioze kod ljudi. Kada govorimo o kampilobakteriji, oni se šire, dakle, u gastrointestinalnom dijelu e, pilića i mogu izazvati određene simptome. Kada govorimo o pojavi kampilobakterije e, u pilićima, ja ću govoriti o dva izvora u tom pogledu. Prvo je dakle jedan pregled EFSE iz 2008. koji pokazuje da 7 od 10 skupina e, nose dakle tu bakteriju u e, svom e, traktu. I tri od četiri trupla su isto tako bila kontaminirana. I znamo da postoji velika razlika kada uspoređujemo države članice i dvije trećine e, su izolirane e, kao kampilobakterija žönaj, a e, jedna trećina kao koli. Nadalje imali smo jedan monitoring u 2013. godini koji pokazuje da 20% brojlera i 30% svježeg mesa brojlera su bili pozitivni kada govorimo o ovoj bakteriji. Dakle, tu nismo koristili nikakvo usklađeno uzorkovanje i stoga moramo biti pažljivi u tumačenju ovih eh, podataka. Kao ko sam ja već objasnila, kako te podatke, možemo sada povezati sa ljudima. Procjena je kada govorimo o rukovanju, pripremanju i samoj e, potrošnji mesa e, pilića, da se e, tu radi od 20 do 30% ljudskih slučajeva. 50 do 80% se može odnositi na sam rezervoar pilića, direktan kontakt sa peradi ili recimo E, okoliš e, kroz kontaminiranu vodu. Još jedan pristup se temelji na analizi izbijanja tih e, zaraza gdje su nam poznati sami izvori. 2013. smo imali dakle takva izbijanja zaraze gdje, koje su bile u 32 slučaja potkrepljene strogim dokazima. E, i isto tako 20% se moglo pripisati dakle općenitom e, mesu peradi. Kada govorimo o samoj procjeni, odnosno inspekciji, e, Campylobacterija ili salmonela e, su identificirani kao nešto što od vrlo velikog značaja kada govorimo o pitanju zdravlja u javnosti. Tu je EFSA preporučila da imamo jedan sustav osiguranja za e, pera gdje se, kompli, gdje se bi se trebale komprimirati e, mjere na farmi et i isto tako je vrlo važna verifikacija kada govorimo o samim pitanjima higijene i e, glavnih opasnosti na truplima, dakle gdje se upravo radi o kampilobakteriji. I sada ću na kraju nešto reći vezano uz postavljanje takvih ciljeva. Kada govorimo o kontroli e, dakle te bakterije e, mogu se koristiti mjere kako na, formi, na farmi tako i na otvorenom. Vrlo je važno pitanje same sigurnosti kako bi se e, spriječila e, zaraza jata. U praksi je vrlo će teško to učiniti. E, Recimo, instaliranje mreža e, protiv muha mogu pomoći kada govorimo o jatima koje se drže unutra, ali to je mjera koje se moraju koristiti e, uz biosigurnost. Neke dalje potencijalne mreže da se smanjuje sama e, dob klanja, recimo na maksimum 28 dana, Trenutno se sada radi o 41 danu kada govorimo o razini Europske unije i isto tako da se smanji e, djelomična depopulacija jata. Kada govorimo o abatuaru, E, moraju se primjenjivati u istinu vrlo značajne mjere u pogledu higijene što može utjecati na zdravlje ljudi. Dakle i radijacija ili e, samo kuhanje mesa i zamrzavanje trupla. Isto tako se mjere mogu primijeniti na samoj e, farmi, to će smanjiti koncentraciju e, te ih bakterija, to isto tako može djelovati onda na ovoj razini dalje kod klaonica. E, dalje imamo dekontaminaciju vrućom vodom ili kemijsku dekontaminaciju ali to nemamo još uvijek odobreno na razini EU unije kada govorimo o brojlerima. E, dakle, sad razmatramo neke mogućnosti u pogledu te kemijske dekontaminacije. E, koji su mogući pristupi u pogledu upravljanja rizikom, dakle to je postavljanje određenih ciljeva kada govorimo o primarnoj proizvodnji i isto tako korištenje e, mikrobioloških kriterija kod klaonica. Kao što sam e, rekla 2008 smo imali jedan dosta visok postotak i sada smo gledali e, kako bismo to mogli smanjiti kada govorimo o javnom e, zdravlju. 25% skupina u državnim članicama su bili pozitivni E, ali kada bi došli do tog broja smanjilo bi se e, rizik po zdravlje za 50%, a kada bismo e, imali jedan cilj smanjenja od 5% u pogledu prevalencije, moglo bi se smanjiti rizik za 90%. E, ali ti ciljevi nisu realni kada govorimo o jatima koja se uzgajaju vani. Vrlo su važne određene brojke kada govorimo o javnom e, zdravlju, a to imamo velike razlike između država članica. Možemo uspostaviti određene mikrobiološke kriterije. Ja ću vam sada dati dva primjera. Recimo, ako e, sve skupine koje se prodaju kao svježe meso ne bi sadržavale više od e, 1000 CFU po gramu mesa, e, više od 50% to pojave te bakterije kod ljudi bi se smanjilo. Mm. Dakle, e, ali ako bi se to učinilo, 50% se ne bi moglo prodavati kao svježe meso. Ako bi se to e, smanjilo na 500, e, sluč, veliki rizik bi se uistinu znatno e, smanjio, ali onda 45% svih skupina ne bi bilo dakle, u skladu sa postojećim zahtjevima. Hvala lijepa. I sad na kraju komisija, gospodin Vandik. Hvala lijepa, dobro jutro. Dakle, želio bih se zahvaliti svima što ste ovo stavili kao točku dnevnog reda i što dozvoljavate komisiji da iznese svoje mišljenje i dakle da iznesemo naše ideje u pogledu toga kako se možemo pozabaviti im ozbiljnom, ozbiljnim rizikom kampilobakterije. bakterije. Dakle, što se tiče komisije, tu je istino vrlo visoki prioriteti, već smo više puta e, se bavili time. Mislim što je bitno i obje prezentacije su bile vrlo e, jasne zahvaljujem ECDC-u e, na ovom izvješću koji istinu ukazuje dakle, na tome kako se sad možemo pouzati ove podatke koje ima vezano uz prevalenciju ove bakterije kako kod ljudi u hrani i kod životinja. Dodatno tome bih želio iznijeti nešto u dva mišljenja koje su vrlo važna. Prvo e, mišljenje već spomenuto, to je ono povezano sa samim rizicima vezane uz inspekciju mesa teradi. To je dakle jedan od glavnih rizika ova bakterija uz salmoneru kada govorimo o svježem e, mesu peradi. Isto tako bih želio govoriti o nedavnom mišljenju EFSE u pogledu sigurnosti i učinkovitosti e, korištenja oksidne kiseline. Dakle, ova mišljenja nam daju e, čvrste dokaze, temelje Dodatno tome je komisija još zatražila jednu analizu, dakle troškova i koristi kako bismo mogli uvesti nužne mjere kontrole, neke su već spomenute u ovim prezentacijama i komisija se pozabavila tim različitim e, mjerama E, čisto kako bismo vidjeli da imamo jedan pozitivan omjer kada govorimo o trošku i samom učinkovitosti u pogledu tih e, mjera. Dakle, s jedne strane imamo te monitoring e, podatke koji se temelje na znanstvenim dokazima i mišljenjima koje nam je dala EFSA i temeljem ove cost benefit analize komisija bi željela otvoriti jednu raspravu sa državama članicama i dakle i danas već imamo takvu jednu raspravu Mm, u pogledu paketa s tri mjere. Prva mjera koju mi predlažemo je da se uspostavi nešto što mi nazivamo kriterijima u pogledu e, prerade. E, to se prije svega odnosi na e, klaonice, dakle ako i imamo e, određenu razinu bakterije koja je prisutna na tim truplima, onda e, klaonice trebaju poduzeti određene korektivne mjere, dakle trebaju zaustaviti proizvodnju, očistiti i vidjeti dakle koje su korektivne mjere potrebne kako bi se smanjila ta kontaminacija. Dakle, to je prva mjera kada govorimo o tom paketu. To je nešto što bismo željeli izložiti državama članicama i svim drugim relevantnim dionicima. Drugo, naravno ovi higijenski, ovi higijenski kriteriji već postoje, e, ali nešto što je vrlo važno je kontrola od strane nadležnih tijela u pogledu provedbe tih higijenskih kriterija. Dakle, uz uspostavljanje tih kriterija, tu ćemo još morati razgovarati o razini, Isto tako bi nadležna tijela bila obvezna da uzimaju uzorke, da vrše provjere, da vide eh, da li se svi pridržavaju tih kriterija. Isto tako da se potvrdi i vidi da li eh, je situacija u redu, da se verificiraju ove korektivne eh, akcije ili djelovanje koje trebaju preučiniti primijeniti klaonice. I na kraju željeli bismo ono, još nešto uključiti u taj paket da se pozabavimo mogućim e, korištenjem peroksidne kiseline u borbi protiv te kontaminacije. I e, to opet e, je vezano uz ovu e, cost benefit analizu, tu su dosta pozitivni rezultati, ali naravno E, to je nešto što moramo kombinirati sa one druge dvije navedene mjere. Dakle, kad uspostavimo dakle, te e, e, postupke vezano uz higijenu, kontrolu, a to nam daje jednu dobru indikaciju kada govorimo o pitanju rada i higijene u klaonici i onda na kraju u određenim uvjetima da se dozvoli korištenje e, peroksidne giseline za sprječavanje kontaminacije budući da EFSA tu ima jedno pozitivno mišljenje kada govorimo o sigurnosti i učinkovitosti te tvari. Dakle, zaključno bih rekao da komisija se uistinu bavi tim podacima koji su e, pred nama u pogledu tog rizika, podaci su jasni, čak je došlo do jednog laganog povećanja, stoga trebamo uistinu hitno reagirati i željeli bismo otvoriti tu raspravu s vama, ali isto tako s članicama i drugim dionicima kao prvo da se e, uključe subjekti u poslovanju s hranom, da se uključe nadležna e, tijela, da se uvede više kontrola i da imamo verifikaciju u pogledu usklađenosti s tim kriterijima i još kao dodatni alat da dozvolimo korištenje peroksidne kiseline e, kao jednu vrstu dekontaminacije trupla. I taj paket bi onda mogao biti jedna vrsta jamstva da se smanji kampilobakterioza u budućnosti. Hvala vam lijepa. Tako Jure. Hvala lijepa. Sad ćemo e, početi raspravu. je riječ gospođi Grostet. Hvala lijepa predsjedniče. Mislim da ovo što smo sada čuli su zaista zanimljive. Mm, to je zabrinjavajuće i to ukazuje na hitnost rješavanja problema. U priopćenju koje nam je dano vidimo vezu između kampilobaktera i otpor, otpornosti e, nekih e, antimikrobnih sredstava. E, u priopćenju se kaže e, se kaže da je vrlo teško djelovati onda u ljudskim infekcijama i tu imamo vezi sa e, revizijom e, uredbe o medicinskim proizvodima. E, tu je ključna antibakterijalna rezistencija. Komisija i EFSA imaju popis antibiotika koji su u kritičnoj situaciji, to je koji više nisu učinkoviti Mm, e, naravno to nam dešav, to nam dozvoljava da rješavamo probleme ovih bakterija koje bi e, u suprotnom slučaju bile preporuke koje e, nam, može dati, koje nam mogu dati ove organizacije hvala lijepa Gospodja ako u ovim izlaganjima smo jasno vidjeli da je ova bakterija odgovorna za mnoge infekcije. E, pojave su obično prolazne, ali one su neugodne e, unatoč tome što prolaze brzo. Ali koji puta može doći i do komplikacije koje se odražavaju na živčani sustav. Troškovi za zdravstveni sustav E, su 2,4 milijarde godišnje. A to znači da je to veliki problem za zdravstvenu skrb, jer tu imamo i ovu o, veliku ekonomsku komponentu. E, kampilo e, bakter je prisutan u velikom postotku trupla životinja, a taj broj i raste. Mogli bismo E, stoga spriječiti prenošenje i e, uštediti milijarde. E, da li je porast zaraza rezultat manjka propisa ili loše provedbe propisa? To bi komisija trebala odgovoriti. Hvala lijepa. Gospođa Gerling ima riječ. Hvala. I ja bih e, također e, provjerila e, ozbiljnost kampilobaktera i infekcija koje su uzrokovane njime. Recimo, moj tast je imao takvu zarazu i to je bilo dosta ozbiljno. Moramo to shvatiti ozbiljno, naročito u smislu antibakterijalne otpornosti velika upotreba antibiotika je dovela do e, porasta gastrointestinalnih bolesti. E, to utječe naravno i na probavu, e, a probava je sjedište vašeg zdravlja, tako se kaže. Stoga to treba shvatiti ozbiljno. Nekoliko pitanja imam, nije mi jasno da li E, sada imamo e, e, proces higijenskih postupaka, to jest neki imamo li tako nešto? To je pitanje za gospođu Solbus. To mi nije bilo jasno. Ti higijenski protokoli. Što to trebamo detaljnije pogledati e, proces brz, e, brzog e, hlađenja kako bi helikobakter bio bezopasan. Tehnički gledano proizvod treba zamrznuti. Definicija koju imamo za smrznutu hranu Mo, možemo promijeniti definiciju. Ako brzo hlađenje površine e, e, pilića e, dovodi do smanjenja od 90%, onda bismo to trebali gledati kao posebnu kategoriju svježeg meza, mesa. Također bih željela zapitati zašto se ne gleda problem parcijalne depopulacije. Ja sam bila na nekoliko farmi pilića i e, poljoprivrednici smatraju, mislim da je to praktično gledište, a to ne podupira uvijek znanost. Parcijalna depopulacija je e, odgovorna za e, porast broja bakterija E, e, možda bi problem bio mnogo manji kad bismo riješili e, ovu depopulaciju. Gospođa Konečna ima riječ. Hvala lijepa. Već, većina stvari je već iznesena. Čuli smo da pacijenti koji su zaraženi ovom bakterijom su, e, pate od teških infekcija. U većini e, slučajeva to traje do deset daga, dana, ali koji puta i mnogo dulje. Htjela bih stoga znati je li poznato e, koliko su česte ove dugoročne posljedice ili dugotrajne, kako možemo pomoći državama članicama da se to spriječi. To je naravno i pitanje financijskih sredstava koja su e, na raspolaganju, a e, i to može biti razlogom zašto države članice nisu poduzele do sada potrebne korake trebamo sve napraviti da se te infekcije ne šire i da ne, ne dođe do dugoročnih posljedica. E, ja bih e, sam zahvalan za ova iscrpna izlaganja o kampilobakteru. E, to je vrlo ozbiljan problem, kao što smo vidjeli. Ja bih e, e, e, reagirao na ono što je rekao gospodin Von Denk. On je, on je opisao prijedlog komisije, to je tri koraka, kriterije, zatim kontrola odgovornih tijela, kao i otvaranje rasprave o, o korištenju peroksidne kiseline za čišćenje e, e, e, trupla peradi. Ta se rasprava ne vodi u vakuumu. SAD je već pozvao Europsku uniju da, da omogući ovo pranje peroksidnom kiselinom tu je SAD već vršio pritisak na Europsku uniju u tom smislu. To moramo gledati i u svjetlu pregovora o TTIP-u. E, s druge strane to pokazuju i sve ankete među potrošačima Potrošači e, gledaju takovu e, dekontaminaciju peradi e, kao nešto negativno. Oni nisu za to. Stoga imamo argumente za i protiv. Kad gledamo analizu EFSE i analize troškova, onda bi ovakova metoda bila e, vrlo povoljna. Ali e, tu ne uzimamo u obzir e, stajalište potrošača, a to me brine. Stoga molim komisiju da nam kaže da, da li može potvrditi da ova rasprava o korištenju peroksidne kiseline za pranje E, trupla pilića, da, e, da li je e, to rezultat pritiska SAD-a. A drugo pitanje s tim u vezi, što mislite o, o mišljenju potrošača koji su protiv? Gospodin Vitičini. Hvala lijepa. Biti ću vrlo kratak. E, upravo smo čuli e, EFSA e, i ECDC se bave djelovanjem ove bakterije na ljudima. Treba smanjiti infekcije, to je jasno. Imamo li dobra sredstva da se E, bolest suzbije bez antibiotika? To je prvo pitanje. E, na e, istraživanja na psima su pokazala da i su i oni uzrok infekcije. Imamo li o, o, tome studiju, to jest prenošenje na ljude? Ja bih htjela po, podsjetiti da industrijski uzgoj e, dovodi do zagačenja i e, infekcija ljudi sa kampilobakterom. E, koliko primjera trebamo još? Da li komisija predviđa dodatne kontrole na proizvodima od mesa peradi? E, slobodno e, kretanje roba dovodi do kontaminacije, pa mi je kontrola stoga vrlo važna. EFSA kaže u jednom priopćenju da mjere prije klanja su potrebne kako bi se smanjio rizik. E, pitanja koje mjere poduzeti, Američka agencija za hranu kaže da klanje e, dovodi do e, intestinalnih infekcija. Koji su faktori kod klanja rizični? Hvala lijepa. Hvala lijepa. E, gospođa Šaldemos ima riječ. Naravno da trebamo brzo reagirati E, u to nitko ne sumnja. E, za ljude koji e, oboljevaju od te bakterije je to vrlo skupo i rizično, a, a, a i imamo i rizike otpornosti. Naravno da trebamo odmah djelovati. Skeptična sam kad čujem ideju da kemijski peremo uh, trupla peradi. Moramo nešto učiniti na samom izvoru problema. Moramo spriječiti da se bakterija u prvom redu pojavi kod uh, pilića. Dva pitanja. Prvo, imamo mnogo podataka, ali oni nisu usklađeni i onda ih mora, stoga ih moramo pažljivo analizirati. Komisija kaže da imamo e, čvrste podatke, e, e, to mi nije sasvim jasno. Mislim da trebamo bolje propise o tome kako države članice izvještavaju o tome, pa kako bismo imali usporedivije podatke. Govorimo o, i o uvezenim pilićima govorimo mnogo o našoj e, proizvodnji, ali mi i uvozimo mnogo peradi iz drugih zemalja. Kakva je slika tamo kad e, se radi o e, bakteriji? Kako možemo osigurati da meso koje dolazi izvan Europske unije je dobro tretirano? Gospodin Ekima riječ. Hvala lijepa predsjedniče. Na početku želim reći e, da, da ovi e, multirezistentne klice e, e su u, e, uzrokovane mnoge probleme u moje obitelji, moje očuh od toga umro. mi se moramo kad imamo mesne proizvode, onda moramo e, vidimo da smo suočeni sa ovim vrlo opasnim klicama. E, ne bismo li e, trebali problem riješiti u korijeni, u korijenu. To jest da imamo manje kampilobaktera na životinjama. E, intenzivni uzgoj e, domaćih životinja, e, a i korištenje antibiotika za njihovo zdravlje dovodi od ovih problema. Najjednostavnije bi bilo da se domaće životinje uzgajaju u primjerenoj količini, to jest u manjem broju. To bi možda riješilo problem. Hvala lijepa. E, prije no što dadem riječ komisiji e, e, i EFC za odgovore, ja bih dodao još jedno pitanje. Podaci koje smo ovdje dobili ukazuju na složenu situaciju. Naravno, moramo e, donijeti jednu sveobuhvatnu strategiju koja će nam omogućiti da eliminiramo e, bakterije ili smanjimo e, njihovu razinu. Moramo također djelovati na cijeli hranidbeni lanac počam od klanja. Trebalo bi eliminirati prisutnost kampilobaktera moje pitanje, da li e, smatrate da u prerađivačkoj fazi e, ima e, li nekakvog inovativnog pakiranja koje bi moglo suzbiti pojavu kampilobaktera i nešto doprinijeti i u ovoj fazi. Nam je pridonijeti tome da se bakterija ne raznaža. Time bismo imali bolju kvalitetu proizvoda za naše potrošače. A sada ću početi sa ECDC-em, e a onda EFSA. Hvala lijepa i hvala na svim ovim pitanjima. E, ja ću se više obraćati EFSI i komisiji, ali ću... E, odgovoriti na pitanje gospođe Konečne o učestalosti komplikacija. Kad smo mm, analizirali e, literaturu, došli smo do zaključka da reaktivni artritis dolazi u, e, e, se javlja kod 1,7% slučajeva. Što više slučaja bakterije imate, to će biti i taj artritis češći. Većina pacijenata e, sa e, upalom zglobova će se oporaviti. To može trajati do pola godine, ali oporavit će se. E, sindrom je još riježi. 0,09%. Prema tome to je rijetko. E, od slučajeva koji e, zaista dobiju taj sindrom, otprilike 17% ima blagi oblik, a 83% e, ozbiljniji tijek bolesti. 83% kod 83% od tih 83% 4% će umreti a 1% e, će imati trajni invaliditet, a ostatak e, se oporavi e, od 65 do 70% pacijenata se oporavlja, većina, u drugim riječima većina slučajeva. A sada da se vratimo antimikrobnoj rezistenciji. E, e, ogromna većina e, slučajeva kampilobaktera ne zahtjeva liječenje, liječenje, ali u malo slučajeva bakterija može napustiti crijevo i ući u krv. I onda ako imate otpornost na antibiotike, situacija je složena. Hvala lijepa. A sada riječ ima EFSA. Hvala. Uh, Hvala vam. Željela sam samo reći da moramo imati dostatnu količinu podataka. A što se tiče pitanja o ljubimcima, nismo proučavali koliko oni doprinose zarazi ljudi. Moram još nešto reći o kampilobakteriozi. Nju ne uzrokuju samo jednodnevni tobni pilići, već se može dobiti iz goveđeg i svinskog mesa. Razlog zašto je perad sve zaraženija vezan je uz uvjete u klaonicama peradi. Naime, omogućeno je sve češće kontaminiranje, a kada do kontaminacije dolazi, onda kampilo bakterija može preživjeti čak i kad su uvjeti hladni i vlažni. I to je nešto što nalazimo u obradi mesa peradi u klaonicama. Takvi su uvjeti pogodni za ovu bakteriju. Što se tiče usklađivanja podataka, ja sam jedan slajd posvetila upravo tome. Jedna bazična studija Europske unije je uzeta u obzir jer smo uzorke na jednak način i prikupili i analizirali u svim zemljama članicama. To međutim nije slučaj kada govorimo o podacima tijekom monitoringa, odnosno praćenja. Mi imamo podatke iz 2008. godine kada je um, održano veliko evropsko istraživanje i tamo također nalazimo postotak od 30% zaraženog mesa uvijek je važno pogledati na koji način je vršeno uzorkovanje. Što se tiče podataka iz e, praćenja, jako je važno vidjeti na koji način države članice pružaju podatke. Neke države članice pruže mnogo podataka, neke malo manje i ne možete sve to uprosječiti jer onda nemate prave statističke podatke za cijelu Europsku uniju. Hvala. A sada komisija. Hvala vama. Ja neću odgovoriti na pitanja redom kako su dolazila. Želim najprije reći da e, paket koji je predložen vezan uz obradu mesa i monitoring te vezan uz peroksidnu kiselinu pokazuje da komisija još uvijek, a od uvijek je, imala stav da nikakva mjera ne može zamijeniti higijenu. Prema tome moramo uvijek razmišljati o mogućnostima održavanja higijenskih uvjeta i to je nešto što je dijelom cijeloga paketa. Naglasak valja staviti na higijenu i na uvjete u klaonicama. Ništa ne može zamijeniti higijenske uvjete i zbog toga moramo razmišljati o definiranju kriterija i uvjeta u higijenskom smislu. Osim toga mi već imamo higijenske uvjete za obradu mesa u pogledu salmonele te propise ne bi trebalo e, izmijeniti niti zamijeniti, već bi trebalo samo dodati i kontrolne mehanizme e, rizika vezanih uz kampilobakteriju. Moramo imati na umu da salmonela i kampilobakterija reagiraju drugačije i zbog toga moramo imati propise jedan uz drugog, a ne jedan koji će zamijeniti drugi. Postavljeno je pitanje radi li se o lošim propisima ili o lošoj provedbi dobrih propisa. Mislim mm, da smo tijekom godina imali različite aktivnosti u svim državama članicama, nadležne agencije, industrija, svi su prikupljali informacije. Na temelju pregleda informacija možemo vidjeti da se situacija ne poboljšava. Upravo zbog toga komisija predlaže da razgovaramo o harmoniziranim ili usklađenim uvjetima i kriterijima širom Europske unije kako bismo smanjili rizik od kampilobakterioze. Postavljeno je još jedno pitanje, bilo je vezano uz brzo hlađenje površine mesa. Mi još uvijek prikupljamo podatke, još se uvijek provode istraživanja i zbog toga što se još uvijek provode, e, moramo vidjeti što bi se dogodilo kada bi se brzo hrađenje površina koristilo industrijski. Moramo trenutno imati otvoren um i vidjeti kakvi će rezultati biti. Cilj nam je da rizik smanjimo, ali sve rizike moramo primjereno pregledati. A što se tiče djelomične depopulacije, to je nešto što e, smo vidjeli i u mišljenju EFSE djelomična depopulacija pogoduje širenju kampilobakterioze u jatu peradi. To su podaci koje moramo uzeti u obzir. Moramo e, znati da ne raste sva perad jednakom brzinom, djelomična depopulacija koristi se kako bismo već narasle jedinke izdvojili i poslali na klanje. Kod nekih jata i nekih vrsta peradi to traje duže i zbog toga ovakvu mjeru moramo vrlo pažljivo procijeniti. Treba imati na umu da je parcijalna depopulacija nešto što doprinosi kampilobakteriozama i to je nešto što je široko poznato. Treba i to uzeti u obzir kad iznalazimo moguća rješenja. Postavljeno je još jedno pitanje, bilo je vezano uz antimikrobnu rezistenciju. Jasno je da se radi o vrlo visokom prioritetu komisije, tome smo posvetili i akcijski plan. Provodimo različite mjere, a sada vršimo i evaluaciju provedenih aktivnosti. Rezultate ćemo dobiti krajem ove ili početkom sljedeće godine. Postoje različite aktivnosti koje provodimo, neke su vezane uz veterinarske lijekove. Smanjenje kampilobakterioze je nešto što trebamo postići, a ne povećati potrebu za potrošnjom antibiotika ako to nije nužno. I to je jedna od aktivnosti predviđena akcijskim planom. Želimo izbjeći prekomjernu uporabu antibiotika, a opet smanjiti učestalost infekcija to bi e, imalo i bolji e, učinak na smanjeno korištenje antibiotika među ljudima i životinjama. Posljednje pitanje koje je predsjednik e, postavio bilo je vezano uz pakiranje i moguće alternative. Što se tiče komisije, mi smo obavili razgovore sa dionicima i zainteresiranim stranama te razgovarali o različitim mogućim rješenjima. Sva ćemo moguća rješenja uzeti u obzir i niti jedno od njih u ovoj fazi ne odbacujemo, no sve ovisi o daljem procesu, procesu koji je sada počeo i procesu vezanom uz raspravu cijelog paketa sa državama članicama. Danas razgovaramo, razgovarat ćemo i sa potrošačima i sa dionicima i tako dalje dalje. S njima ćemo raspraviti sve predložene mjere i to će nam biti temelj za daljnji rad. Hvala. Thank you very much uh, for... Puno vam hvala. Bart, izvoli. Hvala predsjedniče. Ja sam gospodina Van Dajka pitao o mogućem utjecaju Sjedinjenih američkih država na mogućnost korištenja peroksidne kiseline. Nisam dobio odgovor pa se pitam želi li gospodin izbjeći odgovor ili ga nije čuo. Mene zanima postoji li kakav utjecaj ili ne. Jednako tako istraživanje potrošača je pokazalo sljedeće. Imaju neku zadršku vezano uz korištenje peroksidne kiseline za te kontaminaciju mesa peradi i ostalih vrsta mesa. Evo da vam sada odgovorim. Ne, utjecaja nema. Mi smo u stvari proučavali um, mogućnost dekontaminacije mesa na temelju preporuka i mišljenja EFSE i na temelju vlastitih analiza. Prošli smo kroz različite opcije. Postoje opcije koje su dobre, ali nisu raspoložive i postoje mišljenja, recimo povoljna mišljenja EFSE o korištenju peroksidne kiseline za dekontaminaciju mesa. I to je opcija koju smo onda razmotrili, imamo povoljno mišljenje EFSE i to je nešto što sada razmatramo kao mjeru koju bi se moglo uvesti u sklopu ovoga paketa. Thank you very much to all. Svima vam puno hvala na sudjelovanju možemo krenuti na sljedeću točku dnevnog reda, a to je razmjena gledišta s komisijom o obveznom navođenju zemlje podrijetla ili mjesta podrijetla za šest kategorija hrane. Radi se o složenom prijedlogu, ali smo ga na ovom odboru već nekoliko puta raspravljali. Danas smo pozvali predstavnike komisije da nam objasne gledište komisije i moguće prijedloge. Krenut ćemo odmah. Dajem riječ gospodinu Ladislavu Mikovu koji je zamjenik ravnatelja glavne uprave Sante. Izvolite. Puno vam hvala gospodine predsjedniče. Dobro jutro svima. Uredba e, o kojoj govorimo širi označivanje na nove vrste hrane. Govedinu se sada mora označiti ne samo više svinjetinu, ovce, koze i perat. Sada postoji mogućnost da se obavezna oznaka uvede i u ostale kategorije. Što se tiče mesa i proizvoda od jednog e, sastojka, od 25. ove godine komisija je donijela dva glavna izvješća. Prvo, vezano uz ostale vrste mesa, kao što su zečetina i divljač, te drugo mišljenje vezano uz mlijeko i mliječne proizvode. Drugo izvješće je vezano i uz neobrađenu hranu, rižu, šećer, i sastojke koji su zastupljeni e, sa više od 50% u određenom proizvodu, kao što je to slučaj s rajčicom u e, sosu od rajčice. Dakle, to je potvrđeno za sve kategorije hrane u izvješću, čak i kada je interes manji nego u slučaju mesa i mlijeka. tije Tijekom razmatranja različitih scenarija potrošači su pokazali da bi željeli da se hranu označuje na razini države članice. Što se tiče opskrbnih lanaca, tri kategorije hrane, vidjeli smo da je podrijetlo sastojaka nešto što prečesto varira da bismo mogli održati i kvalitetu s jedne strane e, i dobavljač, e, dobavljački lanac s druge strane. Na razini Europske unije i na razini države članica vrlo je složeno označavati određene kategorije hrane i zbog toga bi moglo doći do povećanja troškova proizvodnje hrane, a to bi na kraju palo na pleća samih potrošača postoje i dvojbe vezane uz moguću fragmentaciju unutarnjeg tržišta. Do toga bi moglo doći zbog obaveznih zbog obveza označivanja hrane. To bi moglo nepovoljno utjecati na konkurentnost hrane iz Europske unije. Dobrovoljne oznake hrane čine se najprimjerenijem rješenjem. Mogućnost postoji pred svim potrošačima da biraju hranu na temelju oznaka bez da se dodatni tereti E, stavljaju na leđa proizvođačima hrane. Eto, to bi bilo sve od nas. A sada dajem riječ kolegi ako se slažete. Hvala vam. Eto i ja bih želio sve pozdraviti. Zaista nam je drago što vam možemo predstaviti dva izvješća. Radili smo, kao što znate, u suradnji dviju glavnih uprava, Sante i Agri, jer se radi o dva zajednička problema. Komisija je predstavila svoja saznanja na vijeću za ribarstvo i za poljoprivredu. Također i na vijeću u lipnju predstavili smo sva saznanja koja su nam bila na raspolaganju. Što se tiče izvješća Agrija, naglasak je stavljen na mlijeko i mliječne proizvode, te meso osim govedine, e, koza, ovaca i peradi. Čini se da u tom izvješću imamo mišljenja slična kao ona koje je upravo predstavio kolega iz glavne uprave Sante. Na kraju krajeva, sami potrošači se mogu odlučiti za meso ili mlijeko čije oznake im odgovaraju, a koje će sami e, subjekti u poslovanju sa hranom, takozvani SPH-ovi, ugraditi na oznake svojih proizvoda bez da se nameće dodatan teret svim proizvođačima. A to bi također značilo i regulatoran teret na sve one koji su uključeni u proizvodnju. Eto, to je nalaz izvješća. A sada bih u nekoliko natuknica naveo što još nalazimo u izvješću. Interesi e, potrošača vezani su uz podrijetlo proizvoda. Potrošači stalno naglašavaju da bi željeli što je moguće iscrpnije informacije o onome što konzumiraju. S druge strane, njihova spremnost da dodatno plate dodatne informacije nije baš tako visoka. Mi smo prošli kroz različite scenarije i čini se da je potrošačima najdraže da se na oznaci nalaze podaci o kojima će odlučiti država članica. Utjecaj obvezatnog označivanja bi bio nejednak među um, subjektima u poslovanju hranu i s hranom i među različitim zemljama članicama posebno kada govorimo o subjektima u graničnim područjima ili tamo gdje su uvjeti za e, mliječnu proizvodnju loši i mnogo se uvozi iz različitih područja. Što se tiče označivanja mlijeka koje treba označiti u mliječnim proizvodima i to bi moglo imati nepovoljne ekonomske učinke. Osim toga, to bi predstavljalo administrativan teret, a isto tako bi predstavljalo teret za visoko obrađene proizvode u lancu hrane obavezno označivanje hrane bi sa sobom povuklo i dodatne troškove. Prema tome, obavezno označivanje bi povećalo trošak hrane, što bi na kraju krajeva bilo prenešeno na teret potrošačima. Došlo bi do veće segmentacije i regionalizacije unutarnjeg tržišta, pa čak i nacionalizacije tržišta u određenom smislu došlo bi i do nižih cijena u zemljama koje su nam konkurentne, što bi loše utjecalo na cijeli sektor hrane u EU u Zbog toga dobrovoljno označivanje hrane izgleda da je najprimjerenije rješenje. Na taj način će potrošači imati mogućnost sami odabrati proizvod koji ima određenu oznaku ako im je to važno. A s druge strane na one koji obrađuju hranu i na e, sve subjekte, potrošače i uključene strane nećemo e, nametnuti dodatan teret. Hvala. Puno vam hvala, a sada možemo krenuti dalje. Gospođa Somer. Äh, hvala lijepa. Željela bih se zahvaliti komisiji na ovim izvješćima koji su pokazali ono što smo stvari mogli predvidjeti i što smo tijekom rada na e, uredbi o informiranju potrošača o hrani e, i naslučivali, ali naravno parlament je dao nalog komisiji e, da u pogledu tih proizvoda, dakle ne prerađene hrane i hrane s jednim sastakom i ovi drugi elementi koji su navedeni hrana, dakle mliječni proizvodi, dio mesa, da tu ispita situaciju Dakle, mi smo dali komisiju nalog da utvrdi da li je to uopće izvedivo. I mene sad ne iznenađuju ovi rezultati. Potpuno je jasno da u području mlijeka e, poduzeća u graničnim regijama bi bila više negativno pogođena jer se kupuje dakle iz svih poduzeća to i je e, sama ideja e, unutar Evropske unije pa se može raditi o mlijeku iz tri e, zemlje i što će onda pomoći potrošača ako su tu navedene sve te tri zemlje. I Isto tako kada govorimo kod mlijeka i neprerađenim hrani, tu komisija to dobro opisuje, da to uopće više nije izvedivo i da sav taj napor nije srazmjeran koristi. Onda se uvijek postavlja pitanje što je sad sa potrošačem. Potrošač je u skladu sa teorijom neka vrsta black boxa, e, puno priča o tome što bi htio imati. Mislim to se odnosi na sve nas. Ja sam potrošač, ne želim govoriti loše bilo kome. E, puno toga želi, onda kad ga se pita jel želiš ovo ili on, onda kaže prvo da, daj mi ali to pitanje koje je bitno, onda je to jesi li spreman to platiti, onda on kaže, e, pa tu je više ovako malo suzdrživ. Znamo da je ponašanje potrošača drugačije. Kada govorimo o pojedinim potrošačima, e, mislim da će i francuzi, italijani možda sad sve neće složiti, ali interes je drugačiji kada govorimo o samom porijeklu, postoji veliki broj zemalja u Europskoj gdje to potrošačima nije tako bitno. Tako je to recimo u mojoj domovini, u Njemačkoj. To je uvijek ima pomalo okus protekcionizma. I to smo imali kada smo govorili o uredbi o informiranju potrošača o hrani. I ta ideja želim kupovati domaće proizvode, prodavati ostatak tržišta nastaviti isključiti to je isto tako snažno zaštupljeno u nekim zemljama, ali to se odnosi na cijelo unutarnje tržište. To nije u skladu sa pravilom unutarnjeg tržišta. To povećava cijelopnu birokraciju, potrebno je više kontrole, čitav sustav sljedivosti. Dakle, jednostavno mislim da to nije izvedivo i to je protivno cilju koji svi mi zastupamo a to je cilj dakle boljeg e, i jačeg e, prava dakle kada govorimo o e, našim proizvođačima hrane onda padaju i njihovi e, mogućnost konkurentnosti na međunarodnom tržištu ili time namežemo veće troškove. Ja Uistinu predlažem dakle da zadržimo ove sustave dobrovoljnog označavanja. Jer, drage kolegice i kolege, poduzeće koje se bavi proizvodnjom hrane kupuje svoje e, sastojke za proizvodnju diljem svijeta. Svijet je postao vrlo mal e, i onda e, ti proizvođači prvo gledaju gdje postoje određeni e, sastojci, kakva je kvaliteta, cijena isto tako vrlo bitna iz toga se može dogoditi da e, porijeklo e, jagoda koje jedemo u našem džemu se mijenja iz tjedna u tjedan i kako bi sada to izgledalo kad bi sve zemlje trebalo navesti koje dakle na toj staklenci e, jagoda. To nije informacija koja je bitna samim potrošačima. Dakle, mislim da i potrošača se ne zanima da li je nešto porijeklom iz Europske unije ili nije iz Europske unije. Ne može se svaki puta na novu staklenku staviti nekakva nova etiketa s obzirom na to iz koje zemlje dolaze. Mislim da smo dovoljno već razgovarali o tome. Ja se uistinu većinom slažem s komisijom, međutim ipak imam još jedno pitanje a to je vezano uz vrste mesa koje do sada nisu obuhvaćene dakle ovim označavanjem o porijeklu. Sad smo uveli to označavanje porijekla za uobičajene vrste mesa to je sada obvezujuće. Isto tako gdje je uzgajana životina, gdje je izvršeno klanje. Zašto je komisiji sada tako nemoguće, a to sad ne vidim baš e, odgovor u vašem izvješću, možda nisam ga i dovoljno intenzivno pročitala, zašto je tako nemoguće označiti dakle e, porijeklo isto tako ovih drugih vrsta mesa ili ne bi li tu možda moglo staviti samo jedan navod kada govorimo o označavanju podrijekla jer mislim da je to pomalo diskriminirajuće kada ovo imamo za uobičajene vrste mesa, a za ove druge vrste ne. Ja bih da željela, željela znati da li moj kunić dolazi iz Kine ili ne. Dakle, osim ove priče s mesom, sve u svemu bih e, rekla da mogu podržati rezultate komisije, razumijem ih e, i to sam u stvari i očekivala. Ali kod ovog pitanja vezano uz meso, tu sad mi to baš nije jasno, jer mislim da je itekako moguće e, dakle, navesti porijeklo i za sve druge vrste mesa. I mislim da bi to trebalo dodati rado bih tu onda čula još dalje od komisije u tom pogledu. Hvala, gospođa Kadenbak. Zahvaljujem, ali kod određenog dijela izlaganja sam imala se što postoje određene kontradiktornosti. Dakle, kod nekih vrsta mesa e, postoji, dakle, to označavanje porijekla, to sad e, nije protivno interesu unutarnjeg tržišta, kod drugih životinja e, to nije u skladu sa pravilima unutarnjeg tržišta i kad slušam ono što je rekla gospođa Zomer, ja veliki problem vidim upravo kod ovog dobrovoljnog označavanja. Jer ako dozvolimo dobrovoljno označavanje, e, kako je to onda vezano opet uz ova načela unutarnjeg tržišta, nije, to, nije li to opet neka, vrsta e, e, skrivene prednosti, a ono protiv čega se ja uistinu bunim je uvijek iznova se spominje taj protekcionizam. Ja sam ovdje kao i vi u odboru za e, okoliš i jedan veliki zadatak koji smo se mi zadali prije više godina je zaštita e, klime. I mislim da isto tako potrošači imaju pravo, dakle, e, kako ćemo ovom odlukom isto tako to povezati, dakle, sa samim pitanjem zaštite okoliša i klime, recimo taj transport, prijevoz, koliko puta je prešao neki proizvod prije nego što je došao do nas, i mi puno novca koristimo Europsku uniji ne samo za regionalni razvoj i poljoprivredu, već isto tako povezano s kohezijske i strukturne fondove. Uvijek iznova govorimo da je bitno da e, svugdje trebamo držati određenu razinu e, zaposlenosti. Dakle, po meni je to jedan instrument E, gdje ja kao potrošač mogu e, znati u kojim regijama i dakle i dalje održavamo e, zaposlenost time što ću onda svjesno birati od kuda ću kupovati. Ne mora se raditi dakle opet o protekcionizmu da ću samo kupovati iz moje regije, već svjesno odlučim želim kupovati iz ove europske regije. I sad mi nije jasno Zašto sada kod E, kunića, to ne bismo trebali znati kad drugi moraju imati te oznake. Hvala lijepa. Gospođo Girling. Hvala. Ja sam dosta razočaran ovim izvješćima komisije. Jer kao što ste rekli, mi smo o tome već toliko puta razgovarali. E, postoje različita stajališta i mi jednostavno nismo se istog mišljenja kada govorimo o vezujućem označavanju. Moje osobno mišljenje, ja razumijem to pitanje mm, konkurentnosti i onoga što je rekla gospođa Zomer, ali zašto to učiniti samo kod određenih proizvoda kao što je gospođa mi smo već tražili dakle e, označavanje kod proizvoda kao što su voće, povrće, maslinovo ulje Zašto bi to trebalo postojati na tim proizvodima, a ne na mesu i mlijeku? Sad jedini argument je vezan uz trošak. Ja ću rado poslušati e, taj argument. Nitko ne želi nametnuti velike e, troškove e, poljoprivrednoj industriji. Ali ja se ne slažem s tim da potrošači ne žele označavanje u pogledu porijekla. Najnovije izvješće pokazuju da preko 80% ljudi bi htjelo znati od kuda dolazi njihovo mlijeko. 81% isto tako na prerađenim mliječnim proizvodima. Oni vide koje, e, s kojima problemima su suočeni lokalni poljoprivrednici i žele ih podržati, žele znati i kad idu i kupuju neki proizvod, žele znati da li je to proizvod e, za koji oni smatraju da je. Jer imali smo te beskrajne probleme, skandale vezano uz označavanje prerađenog mesa, recimo vezano uz slaninu gdje odete u trgovinu i onda imate posuda e, zastave Europske unije. Izgleda, e, oprostite, izgleda kao da je britansko E, i jedino e, što je učinjeno Britaniji da je to u stvari danski špek koji je onda u Britaniji razrezan i zapakiran. I stoga e, potrošač tu može biti uistinu zbunjen svime time. Mislim da bi trebalo lakšati život potrošaču. Neće to spriječiti ljude da kupuje neke proizvode, ali trebamo im dati informacije, onda oni mogu odlučiti to mm, kada govorimo o vrlo složenim prerađenoj hrani, možda ne bi trebalo ići tako daleko, ali kad govorimo o nekakvim jednostavnim e, postupcima, recimo pravljenje sira, to je dosta jednostavan postupak. Ne vidim zašto ne bismo tu imali dakle, zemlju podrijetla na tom siru, iako se recimo neki e, sir kao cheddar radi u e, Velikoj Britaniji, onda bi to trebalo biti navedeno na toj etiketi. Ne mora biti samo jedna zemlja. Mislim da potrošač to želi vidjeti, razočaravajuće, da čak u, barem ne idemo na to u, kod mliječnih proizvoda, kod jednostavnih postupaka. Mi svi želimo imati puno sljedivost u pogledu toga od kud stvari dolaze. Dakle, ako ja kupujem kobasiću, želim znati od kuda dolazi to meso. Onaj koji je preradio to meso zna od kuda to dolazi. Nije to teško, to je sve kompjuterizirano. E, dakle, oni znaju od kuda to dolazi. Nije tako nemoguće to navesti na etiketi. Žao mi je što e, je e, komisija donijela odluku koja se u stvari onda na kraju kraja temelji samo na trošku. Hvala lijepa, Barsajs. Zahvaljujem gospodine predsjedatelju. Želio bih reći da se u potpunosti slažem što su gospođa Kadebah i Gerling e, rekle. Slažem se s njihovom analizom. Mislim da ovo sve što nam je komisija iznijela nije baš logično, nema baš previše smisla. Dakle, označavanje e, podrijetla bi trebalo biti obvezno kada se radi o interesu potrošača. I gospođa Grling je to upravo već objasnila. To se odnosi i na meso, na mliječne proizvode, na mlijeko. I e, analiza komisije je zanimljiva, ali ne govori o pozitivnim aspektima E, označavanja podrijetla. I mislim da se precijenjuju troškovi što se tiče proizvođača. Ako pogledate sada vanjske studije koje su u stvari e, temelj e, izvješća komisije, vidimo da trošak tog označavanja, odnosno etiketiranja je prosječno gledajući nije tako visok. i da neće doći do tako velikog utjecaja na poslovanje malih i srednjih poduzeća. Dakle, uzevši to u obzir i ono što je gospođa Gerling već iznijela, da 84% europskih potrošača želi znati podrijetlo njihovih mliječnih proizvoda i mlijeka, ja pitam komisiju i molim da razmisle o tome da li dobrovoljno označavanje nešto čime bi se trebalo možda opet pozabaviti i to bi trebali učiniti temeljem jednog promišljenijeg pristupa temeljem e, studija na različitim proizvodima, prije svega mliječnim proizvodima. Stoga bih u stvari želio još e, reći ono što su rekli i prethodne govornice, se treba još malo time pozabaviti. Gospođa Konečna. Ja se slažem s onima koji su već rekli da se baš u potpunosti ne slažu s onim što je komisija iznijela. Mislim da transparentno označavanje podrijetla je, može biti jedan vrlo važan korak e, u tom pravcu da potrošač si može bolje predočiti što jede, da bude bolje informiran o tome jer mislim da ti troškovi koje komisija navodi sam svom izvješću su precijenjeni. Prije svega kad govorimo o malim i srednjim poduzećima i malim poljoprivrednicima. Tu se ne radi o tome da njih preopterećujemo, već upravo suprotno tome. Mislim da upravo oni kroz to mogu postati konkurentniji. Nešto bi tu još željela navesti, to je već i rečeno. Uvijek se e, iznova to odnosi na istočnu Europu. U Češkoj Republici smo na primjer imali nedavno jedno istraživanje koje je provedeno strane našeg sveučilišta i tu je naveden da jedna trećina uzoraka i dakle drugačiji sastav e, nego što je to recimo slučaj u Njemačkoj, znači na istočnoj dijelu njemačke granice uvijek iznova građani jedu kemijski otpad. Dakle, mi uvijek iznova utvrđujemo da u drugim zemljama se prehrambeni proizvodi prodaju jeftinije i da su bolje kvalitete, a kod nas isti proizvođači beskrupulozno prodaju lošije i skuplje proizvode. A to ne bi bilo tome kada bi potrošači bili bolje informirani o sastavu. Znali bi da je to štetno po njihovo zdravlje. To su sve faktori koji dovode do toga da e, građani gube povjerenje u europske institucije, jer čini se da one tu ništa ne mogu poduzeti. Ako uspijemo e, informacije e, samih potrošača poboljšati, to neće biti dobro samo za nas, već i za komisiju. Stoga bih ja osobno uvijek bila za to da kada govorimo o transparentnosti, označavanja, da je to nešto što trebamo uvijek iznova poboljšavati. Jer samo time možemo osigurati da evropski građani i uistinu imaju povjerenja u institucije Evropske unije jer e, sa svim tim što oni trenutno doživljavaju e, što dobivaju za jesti od proizvođača naravno situacija je takva da se potrošač nalazi u sve lošijem položaju Stoga mislim da ono što je komisija do sada e, poduzela uistinu nije dostatno i da se može puno više toga postići. Hvala. Hvala lijepa. I ja bih rekla da se uopće ne slažem s prijedlogom komisije. E, jako sam skeptična što se tiče ovih preporuka. Slažem se, se sa ovime što je upravo rečeno. U stvari potrošači sve više trebaju da imaju povjerenje u proizvode koje kupuju. Oni žele informacije. E, e, oznaka podrijetla koja kaže e, da proizvod dolazi iz Europske unije ili ne, to nije dovoljno. Potrošač nema povjerenja u ovakvu maglovitu informaciju. Kad govorimo o troškovima, naravno, sve obveze za sobom povlače troškove. Međutim, e, kao što je rečeno, ove probleme se može smanjiti, sve je digitalizirano, a imamo tu i konkurentnost. E, što se tiče potrošača, to pitanje trebamo gledati drugačije. Označavanje je dobro za e, proizvođača kad gledamo e, ruski embargo u mojoj regiji e, kod proizvođača jabuka i krušaka, oni su u panici jer e, nisu mogli izvoziti u Rusiju. Međutim, oni su međutim rekli potrošačima da je važno kupovati kruške i jabuke iz vlastite regije kako bi se pomoglo e, proizvođačima. Potrošač je napravio izbor e, u vezi sa e, zemljom podrijetla. Med, med se puno prodaje u supermarketima. a kaže se da je to uvezeno iz Kine, što nije točno jer tamo nema pčela. Potrošač treba informacije kako bi znaje da će kupiti e, med koji je proizveo obrtnik, e, proizvođač iz vlastite regije ili iz Europe. Potrošač mora imati sigurnost u proizvode koje e, kupuje. Ja sam za obvezno označavanje podrijetla. Gospodin Peričini ima riječ. Hvala lijepa. Vrlo sam pažljivo e, saslušao ovu raspravu i ja bih htio nešto dodati. Jer s jedne strane e, potpuno se slažem e, sa onim što je rekla gospođa Gerling. Moramo imati transparentnost, moramo dati potrošačima informacije kako bi mogli napraviti informirani izbor. Imamo i problem međutim sa poduzećima, sa poljoprivrednicama koje koji puta ne mogu unut, usred proizvodnje promijeniti oznaku jer su e, sirovine došle iz raznih zemalja. Ali i e, prehrambena vrijednost se može, može mijenjati tijekom godine jer se i sirovine mijenjaju i to treba uzeti u obzir. 85% potrošača žele tu informaciju. I to je problem za proizvođača. Tu treba intervenirati Evropska unija. Treba potaći označavanje jer e, potrošači plaćaju poreze, doprinose Evropskoj uniji i e, moraju moći očekivati da Evropska unija intervenira, da prisili proizvođače da dadu informacije na etiketama. Kako pomiriti te politike? E, na, e, naše napore sa pregovorima o TTIP-u. Postoji rizik da TTIP E, bude način uništavanja europskih standarda. To je ključni problem u raspravama. E, ne možemo e, razgovarati ako će ti TTIP sve to izbrisati. Hvala lijepa. Ovog ljeta sam posjetila mnoge tvornice za preradu živežnih namirnica E, oni različito reagiraju na označavanje. Oni koji e, e, imaju regionalne lance, oni su zato zainteresirani jer kažu da su interesi potrošača za njih na prvom mjestu. To komisija mora kritično uzeti u obzir. Ova pitanja koje su postavili na e, kolege što se tiče protekcionizma naročito, e, tu je kolegica već rekla jako puno i to sve potpisujem. E, mislim da moramo uvijek postaviti pitanje da troškova i to je problem za potrošače. Njemci uvijek jako gledaju na cijenu ali s tim u vezi imam jedno pitanje za komisiju. Kad kažemo dobrovoljno e, e, e označavanje, e, e, ako želimo sve učiniti obveznima, onda imamo i u konkurenciji bolju uravnoteženost. Stoga bih e, na to željela vidjeti odgovor kako se to odražava na troškove. To je moje pitanje za komisiju. Gospodin Juzo ima riječ. E, gospođa Juzo. Ovo nije prvi puta da raspravljamo o ovoj temi, a neće biti ni za, e, zadnji puta. Imamo obvezno označavanje za voće, e, goveđe meso, med i e, masline. Slažem se s komisijom zbog pragmatične strane pitanja. Što se tiče troškova, proizvođači će platiti dodatne troškove a oni će se pojaviti, a to će se prenijeti onda na potrošača. Drugo, ovo pitanje e, kojime se bavimo je prijevara hranom. To se neće izbjeći označavanjem podrijetla, kao što vidimo da e, se dešava i kod konjskog mesa. E, ljudi će jednostavno i dalje varati. a, a nećemo ni povećati e, podršku za ove proizvode e, obveznim označavanjem. Moramo osigurati pravične troškove, moramo suzbijati prijevare i to e, što učinkovitije. Naravno. E, tu imamo problem ili rizik nacionalizacije cijelog prehrabenog e, lanca. Označavanje, etiketiranje je skupo, ali proizvođači će zato biti zainteresirani ako im to donosi korist. Na primjer, u Španjolskoj možete kupiti e, pakirana jaja, Eh, one su 8 do 10 puta skuplja od eh, korejskih, kineskih jaja, ali potrošač zna što kupuje. Eh, mm, kad cijena raste zbog etikete, nećemo uvijek imati isti odgovor. Potrošač želi sve znati. Ono što je za nas važno jeste da su jesu li proizvodi proizvedeni u Europi ili ne. Naši e, sigurnosni standardi su vrlo visoki. Mm, e, ne radi se samo o sigurnosti hrane, već i o pesticidima, dobrobiti životinja i tome slično. Slažem se s prijedlogom komisije. Hvala. Hvala. Sada vraćam riječ komisiji. U raspravi smo vidjeli da su stajališta unutar parlamenta različita. E, imamo nekih koji žele slijediti prijedlog komisije, a drugi e, smatraju da su zahtjevi e, potrošača da oni znače da je vrijeme za sustav označavanja i etiketiranja više informacija o sirovinama. Moje pitanje komisiji glasi E, kao što smo do sada napravili za nizom proizvoda sa oznakama podrijetla. Ne bi li bilo najjednostavnije da to napravimo i za neke druge proizvode, e, ne sve, već prerađene proizvode koji imaju mnoge sajstuke, ni potrošač, e, potrošač E, bi se e, našao koji put u vrlo složajnoj e, situaciji kad bi smo imali sve sastojke a isto tako i proizvođač ali za proizvode s jednim sastojkom studija koja je objavljena, objavljena o tome pokazuje da bi to bilo jednostavno sok od naranđe mm, na primjer ako je to sto posto sok, samo dvije, tri zemlje e, to mogu proizvesti. E, je li to tako složeno? Htio bih znati e, da li taj sok dolazi iz Brazila, Kine ili iz Europske unije. Ne mislim da poduzeća. On, oni imaju iste dobavljače. Ne mijenjaju tako brzo dobavljače. On, Pitanje je prema tome da li komisija smatra da imamo neke druge tipove proizvoda e, za koje bi e, trošak koji je uključen u studij, da li bi se taj trošak prenio na e, potrošača? A možda taj trošak nije tako velik. Svježe meso je primjer. Mm, za neke potrošače je informacija važna, a za neke nije. Ima li na to komisija odgovor? Eh, hvala lijepa. E, ja ću odgovarati na pitanja e, onim redom kako su postavljana. E, govorit i o općoj temi o označavanja. A, moj kolega će dati dodatne informacije o mlijeku i, mliječnim, e, e, i, mesu. Čuli smo razno razna stajališta o tome, e, pa ću odgovarati na pitanja redom. Govorili smo o usporedbi dobrovoljnog i e, obveznog e, označavanja kao i konkurentsku prednost ili korist. Najvažnija razlika je da za dobrovoljno označavanje e, samo oni za koje postoji konkurentna korist će morati to napraviti, a ostali neće morati napraviti. Važno je da e, shvatimo, a to je i spominjeno mnogo puta, da koristi označavanja koji spajaju u nekim situacijama zahtjeve potrošače e, sa po potencijalnom koristi od označavanja. To se može e, postići pravilom dobrovoljnog e, označavanja. I onda potrošač može odabrati e, označeni pro, proizvod vizavi neoznačenog proizvoda. Ako označavanja e, učinimo obveznim, čak i u slučajevima gdje ima negativan učinak ne samo na cijenu, već i e, povezano sa e, lancom opskrbe dobavljanja, onda bi postojala opcija da se to ne napravi. Mi smo to vrlo ocijenili, e, vrlo pažljivo ocijenili. U ovom kontekstu bih također želio napomenuti da neke države članice e, koriste e, nacional, nacionalna pravila označavanja. Mm, to uredba dozvoljava. U nekim zemljama u srednjoj Europi to imamo. Imamo jasnu definiciju, to se može napraviti ako je opravdanje, e, to jest e, veza između kvalitete podredla i e, da potrošači pridaju tome veliku važnost. Onda imamo i načelo proporcionalnosti. Onda se to priopćuje i prihvaća. To se već u prošlosti događalo. E, kratak komentar o onome e, što je rekla gospođa Gerlin skandal e, sa korištenjem britanske zastave na danskoj slanini. To je vrlo dobar primjer problema provedbe. Moramo provoditi postojuću, postojuće zakonodavstvo. Eh, u ovom slučaju eh, zakon je kršen, uredba je kršena, ona kaže jasno da etiketa ne smije biti eh, takova da dovodi potrošača u sumnju. Ako netko stavi britansku zastavu, onda to mora biti proizvodeno u Britaniji ako to nije slučaj, Danska je u ovom slučaju prekršila zakonodavstvo. To se već ne smije činiti. Moramo mnogo uložiti u e, provedbu. E, sljedivost je spomenuta nekoliko puta. Sljedivost je instrument koji dozvoljava e, administraciji E, e, da, sustavu da e, identificira izvor u cijelom prehrambenom lancu. To nije instrument za informiranje potrošača. Imamo propise, opće propise za svaki proizvod i onda specifične propise za meso koji dozvoljavaju sljedivost. O Mm, onaj skandal sa konjskim mestom je bio primjer e, toga e, zahvaljujući e, sljedivosti. Mi smo vidjeli gdje je uzrok problema. Što se tiče obveznog označavanja i tekiranja jabuka, krušaka, meda, to je roba koja se već mora označavati i etiketirati. To se već provodi u Europi. Slažem se s onim što je rečeno o različitim reakcijama industrije, proizvođača. Ne možemo reći da dobrovoljno etiketiranje će imati iste troškove kao obvezno. To će biti e, točno za ono poduzeće koje to želi. Mm, mm, E, kod obveznog e, etiketiranja e, ćemo imati mnoga a mala poduzeća koja to ne žele učiniti. Za njih će troškovi biti mnogi, mnogo veći. Oni će se dodati onim troškovima koje već imaju. Što se tiče posljednjeg komentara, jedna, jedan sastojak Eh, sok od naranđi je spomenut, jagode su spomenute ili mlijeko ili sir. Mislim da je važno da shvatimo da u prvom redu čak ako eh, eh, mislimo da dobavljač to nije promijenio, on to može promijeniti. prošle godine E, smo neke proizvode e, zabranili zbog sanitarnih razloga. E, drugi element je da imaju nekoliko lanaca dobavljanja. To ovisi o sezoni. U jednoj godišnjem dobu imate više uvoza iz Južne Afrike ili iz Južne Amerike i on koji puta morate kombinirati e, sirovinu iz raznih zemalja. E, I to se može mijenjati e, od tjedna, tjedna do tjedna. To nije tako jednostavno kako se čini na prvi pogled. Tu se mora napraviti segregacija od troškova. Mislim da sam odgovorio na većinu komentara. Evo, dajem kolegi, kolegi riječ. Ako se slažete predsjedniče, imamo još nekoliko minuta. Dobro. Htio bih podsjetiti odbor da, da je ovaj izvještaj e, baziran na dvije studije koje su za nas napravili stručnjaci. Mi smo ovdje saželi njihove rezultate, e, rezultate e, ovih e, studija stručnjaka koje dolaze izvana. To nije striktno prijedlog službi komisije. Vidim da je i ovaj odbor o tome mnogo raspravljao, pa moramo granice malo pomaknuti. Svi smatramo da je transparentnost u prehrambenom lancu ključ za povjerenje potrošača. E, mm, poticaj potrošača da kupuje e, proizvode. E, svi smo zainteresirani za zato da maksimalno iskoristimo ovaj proces. Gospodin Miko je E, već e, spomenuo nekoliko sektora u kojima imamo e, obvezno označavanje podrijetla. To se povijesno događalo. Počeli smo s proizvodima gdje možemo lako etiketirati hrana i voće i povrće Mm, je dobar primjer e, rajčice koje dolaze e, iz jedne zemlje i onda se komercijaliziraju kroz prehrambeni lanac. Ali kod drugih proizvoda je to složenije, recimo kod gođave, goveđeg mesa. Tele se rodi u jednoj zemlji, e, onda ga neko tovi i finišira proizvod a, konačna prerada dolazi na trećem mjestu. Imamo razna mjesta e, e, koje treba spomenuti u oznaci podrijetla. To čini stvar složenijom. U mljekarstvu e, tu je najsloženija situacija jer se sve u načelu zasniva na sirovom mlijeku ali ono se može e, transportirati i jako daleko putovati. To onda komplicira situaciju za sve one e, koji glasaju za obvezno označavanje e, zemlje i mjesta podrijetla. Tu imamo klasičnu dilemu. Ako to učinimo mandat, obveznim, onda se svi toga trebaju pridržavati. Imali bismo odmah e, mnoge subjekte e, e, i poslovne ljude ko bi rekli jednostavno to je nije proporcionalno dodatnoj vrijednosti koju imamo za potrošača na kraju potrošačkog lanca. Moramo odvagnuti kako daleko želimo ići rasprava je to jasno pokazala. Svi želimo transparentnost za potrošača, nismo sami potrošači, ali uvijek trebamo gledati troškove, povezane troškove. Naročito kod e, mliječnih proizvoda imamo dodatne aspekte. Recimo, Uh, uzmite Belgiju, Nizozemsku, Njemačku, Francusku, uh, Luksemburg, pet zemalja članica koje se bave um, intenzivnom mljekarstvom i bilo bi nemoguće za proizvođače sireva da točno identificiraju odakle dolazi sirovo mlijeko. Neke druge zemlje kao Britanija imaju manje probleme E, kao i Irska, ali mnoge zemlje članice u središtu Europe bi imaju prekograničnu razmjenu mljekarskih, sikor, e, e, mljekarskih sirovina. Ne smijemo se preopteretiti. Regionalno označavanje je smisleno, a na kraju dana ne, nije važno da li je mljekara u istočnoj Belgiji e, ili na e, njemačkoj strani. Regija je ista. E, regionalno označavanje je važno. Smisleno je da imamo regionalne proizvode u prehrambenom lancu. To je dodana vrijednost za proizvođače oni često koriste mogućnost e, dobrovoljnog označavanja da e, pokažu da je to regionalno proizveden i prerađen e, proizvod. Sir, meso, sve dolazi od, iz regije. Ne bih isključio one koji imaju lanac dobave malo šire rasprostranjen u Uniji da oni onda obvezno moraju pokazati da su mesni proizvodi prerađeni na osnovi e, jednog dugog lanca u kojem su uključene države članice. Pozitivno označavanje, e, dobrovoljno označavanje je Mm, mislim savršena, gotovo savršena solucija. E, vraćam se sada e, na e, manje proizvođače. Tu je rečeno da nismo išli dosta daleko. A da a, mala divljač mm, mm, Kunići, e, na primjer, e, oni se e, proizvode u malim pogonima, a divlje životinje koje se konzumiraju, one su sezonske i konzumiraju se lokalno. Mislim da to ne treba posebno razmatrati. Konjsko meso je malo različit problem. Konjsko se meso Eh, koristi u, u parcijalno za mnoge proizvode. Eh, to uglavnom rade veće kompanije, a imate i eh, male kompanije za pakiranje koje pripremaju manje dijelove mesa. Tu Mm, oni se moraju e, podvrći obveznom označavanju. Stoga smo zaključili, kao što su to e, e, učinile obje studije, mm, mm, da ostavom mogućnost dobrovoljnog sustava Mislim da imamo vrlo složenu e, situaciju, naročito kod e, visoko prerađenih mliječnih proizvoda. Imamo i prijedloge u raznim izvješćima e, da idemo malo dalje u transparentnosti. Ono što se odražava u svim tekstovima jeste da tu moramo još podosta raditi u sljedećih nekoliko godina. Hvala lijepa. Hvala na ovim odgovorima. Mislim da smo imali zanimljivu raspravu, korisnu raspravu u, u kojoj je komisija imala mogućnost da sluša. To je svrha parlamenta. E, nećemo zaključiti raspravu o tome danas. E, svake ćemo se godine vraćati ovom problemu E, i to je dobro. Na, mislim da sada možemo zaključiti e, sastanak za današnje jutro, za današnje prijepodne. Sastajem se opet u tri sata popodne na drugi dio našeg sastanka. Želim vam dobar stek.